Dear colleagues, dear members. Poštovani kolege, poštovani zastupnici, članovi nacionalnih parlamenta, poštovana potpredsjednica Europskog parlamenta, glavni ravnatelju, poštovani gosti, govornici, gospođo Volskleiner, Čast mi je što mogu otvoriti sastanak međuparlamentarnog e, odbora o temeljnim pravima i aspektima uključenja Roma i borbe protiv antiromstva i pozdravljam vas na ovom događanju. Europski parlament, naročito odbor LIBE obraćaju veliku pozornost na ova pitanja, kao što je i pokazano rezolucijom od 25.10.2017. godine o aspektima temeljnih prava integracije Roma u Europsku uniju i borbe protiv antiromstva. Ova rezolucija ističe to da unatoč resursima koji su uloženi i unatoč brojnim europskim i nacionalnim programima i sredstvima koja su iskorištena za zbrinjavanje Roma, ipak životni uvjeti te zajednice se nisu tijekom godina značajno poboljšali, tako da integracija Roma nije napredovala željenim ritmom kako bismo se borili protiv e, marginalizacije, diskriminacije i isključenja Roma, ova rezolucija sadrži posebne preporuke koje su namijenjene zemljama članicama, poput potpune provedbe strategije za integraciju Roma na nacionalnoj razini, a i preporuke se obraćaju Europskoj komisiji od koje se traži da poboljša europski okvir za strategije integracije Roma nakon 2020. godine s obzirom na potrebu za ažuriranim i sveobuhvatnim pristupom. Ovo događanje nam pruža priliku da godinu dana kasnije budućemo crtu pod postignuća na nacionalnoj razini po pitanju integracije Roma sa kolegama nacionalnih parlamenta. Kada je riječ o jezičnom profilu ovog sastanka imamo simultano prevođenje na sve europske jezike osim danskog, latvijskog, malteškog i e, I zbog toga se ispričavamo. Program će otvoriti govornici Pozdravljam Liviju Jaroku, potpredsjednicu Europskog parlamenta, doktoricu Doris wolfs ravnateljicu odjela Savezne kancelarije pri stranom predstavništvu Austrije u Europskoj uniji i gospođu Tinu Astola, glavnog ravnatelja za pravosuđe i potrošače. Sada dajem riječ gospođi Liviji Jaroka, podpredsjednici Europskog parlamenta, koja je naš uvodničar u naš međuparlamentarni sastanak. Gospođa Jajroka, izvolite. Halo, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, poštovani sudionici, gospođo Soraja Post. Hvala vam na dolasku na današnji sastanak i drago mi je što vas mogu pozdraviti sve u ime predsjednika Tajanija. Kada je riječ e, o pitanju Roma, parlament je uvijek predvodio u djelovanju europskih institucija. Prije nekoliko godina gospodin Buzek je uvidio da ako ne budemo jedinstveni, komisija neće shvatiti ozbiljno naše prijedloge, tako da je on sam jednog e, dana objasnio gospodinu Barosu važnost ovoga pitanja i zahvaljujući klubovima koji su podržali rezoluciju i brojnim zastupnicima, Mađarska je vlada 2011. godine uspjela progurati ovaj dokument na vijeću. Rekla sam lako jer smo svjedočili 2011. godine i nužnosti europske gospodarske integracije i dokazali smo te godine da socijalna ekonomija i različiti gospodarski sustavi zemalja članica bit će ugroženi do 2050. godine ako se žene siromašne osobe i Romi ne uključe u tržište rada. Tako da smo tada shvatili da moramo donijeti ovu direktivu tako da e, bi se mogla ostvariti europska okvirna strategija. nekoliko godina kasnije gospođa Post je preispitala to pitanje i u suradnji s kolegama iz ovoga doma uvidjela je da je loša provedba ove direktive o temeljnim pravima i da to ugrožava naš uspjeh na drugim područjima. 2010. godine ljudi e, bilo je 40 do 50 milijuna stanovnika u Europi koji su živjeli u vrlo teškim uvjetima siromaštva, tako da smo zatražili od komisije da izradi novu kartu europskog siromaštva i Pokazalo se da e, su siromasi romskog porijekla 15% od ovih 40 do 50 milijuna i da oni koji žive e, u blizini Roma u istim područjima zapravo se nalaze u istoj situaciji i Pokazalo se da je riječ o točno 43 milijuna ljudi e, tada bilo siromašno i od čega nekih desetak milijuna Roma. Danas je to 120 milijuna ljudi u Europi, a 8 do 10 milijuna od toga su Romi sva nacionalna tijela nastoje održati obećanja komisije, parlamenta i e, zemalja članica koja su dana 2011. godine. No, unatoč izdvajanju mnogih sredstava i, u unatoč e, toj aparaturi kojom raspolažemo u komisiji i u zemljama članicama za suzbijanje siromaštva, naročito među Romima, Ipak utvrđujemo i dalje da zemlje ne iskorištavaju dovoljno sredstva iz socijalnog fonda i također da je loše uključenje Roma u te programe. Tako da u posljednjih pet godina nismo postigli mnogo po pitanju desegregacije, jer smo se uglavnom bavili gospodarskim pitanjima. I zbog toga smo možda i malo uključili Rome u te projekte. To je na neki način i ugrozilo naš e, uspjeh jer nije bilo Roma koji su bili uključeni u te projekte, no iz e, istraživanja znamo da oni projekti koji su se oslanjali e, na Rome su zapravo bili daleko održivi od ostalih. Kada su me kolege tada pitali zašto u tekstu nije prisutnije antiromstvo, smatrali smo se toliko sretnima da imamo dokument e, koji služi za borbu protiv diskriminacije, da smo smatrali da to nije bilo potrebno i da se njima možemo također služiti za e, poboljšanje situacije Roma. No, pokazalo se da to nije dovoljno i izvješće Soraje Post pokazuje da treba poduzeti i druge korake u okviru antirasističke direktive i e, pomoću drugih sredstava Europske unije za poboljšanje stanja Roma. No, ipak Moram i sa osobnog stajališta reći da ja nikad ne bih bila ovako uspješna da moji roditelji se nisu borili za moja temeljna prava. Kada bih e, govorila svojim roditeljima da su me zvali cigankom ili kako već, njih ne bi niti bilo briga da je tada bila ta direktiva ili ne. Ono što e, sam doista shvatila da jest da moram biti najbolja, najbolja u školi kako bih se borila za prava one romske djece koja nisu u stanju zauzeti se sama za sebe. Ja sam e, to vrlo rano shvatila. Moj otac se svakodnevno borio kako bi me spasio od segregacije u obrazovanju i da dobijem obrazovanje. Isto je vrijedilo za radna mjesta. Znao je da ću se moći jedino naticati s drugima ako budem imala iste kvalifikacije. Dakle, kada Soraja šalje tako snažnu poruku protiv segregacije Roma, moramo znati da bez e, antidiskriminacijske politike ne možemo osigurati ništa e, Romima. I isto tako ništa se neće promijeniti ako ne budemo raspolagali onim instrumentima koji su potrebni za promjenu sustava obrazovanja, radnih mjesta i uvjeta stanovanja. No, nije dovoljno spriječiti diskriminaciju, nego se moramo pobrinuti da i ovi projekti postignu rezultate, da novac ne nestane i da Romi budu prisutni u projektu od početka do kraja. Dakle, svi zastupnici romskog porijekla u parlamentu zajednički nastoje surađivati s komisijom e, u pripremi planova i programa za iduće razdoblje. Evo, kao što vjerojatno znate, Soraja je nadležna za pitanja vezana uz temeljna prava, a zatim e, gospodin Van Nistelrooy e, razmatra pitanje strukturnih fondova. Mi u odboru Ekon nastojimo vidjeti kako možemo iskoristiti proračun za sljedeće programsko razdoblje u te svrhe. No, u ovom izvješću smo isto ustanovili da se u posljednjih sedam godina novac nije dovoljno iskoristio za svrhe za koje je bio namijenjen. Tako da još imamo dosta sredstava do 2022. za Rome. Mnoge zemlje članice su provele dobre programe, neke nisu se baš potrudile, a sada komisija mora reći zemljama članicama što da učine kako bi iskoristila ta sredstva, ne da ih vrate u opći proračun. Dakle, prije nego što prećemo na planiranje za sljedeće sedmogodišnje razdoblje, u ovom trenutku kada već radimo na tome da i sljedeća komisija iskoristi ovu direktivu za svrhe za koje je namijenjena. Dakle, u isto to vrijeme ne smijemo dopustiti da nam promaknu ovih nekoliko preostalih mjeseci, nego moramo reći povjerenicima da u toj proračunskoj liniji još ima mnogo novca koji mogu pomoći u mijenjanju situacije Roma. Naš prvi zadatak dakle mora biti raditi na provedbi posljednjih deset izvješća koji se bave raznim pitanjima, ne samo Romima. Samo Sorajn eh, rad se bavi Romima. Dakle, imamo ostalih devet eh, izvješća koje se bave rakom, eh, poljoprivrednom politikom, i u tom kontekstu moram reći recimo da e, među romskom e, populacijom e, postoji deset puta veća vjerojatnost da dobiju rak. Također prevladavaju i plućne bolesti i to u prosjeku većim nego među siromašnim europljanima. Dakle, iskoristimo ovo izvješće i ostalih sedam izvješća koje je parlament već i onako usvojio kako bismo tražili petostranu rezoluciju i pomogli austrijskom e, predsjedništvu da iznese kvalitetan prijedlog komisiji. Ako komisija nije to spremna učiniti, ako smo to već tražili protekle dvije godine, no barem trebamo znati da se priprema srednjoročna evaluacija. Prošle godine smo imali javnu raspravu sa svim e, građanskim udrugama Roma, tako da znamo što Romi žele, znamo što želi Europski parlament i u tome su ujedinjene sve stranke. 90% zastupnika je podržalo Sorajne izvješće i moje izvješće, tako da nije upitno političko zalaganje, politička volja. Imamo sredstva na raspolaganju i e, znamo da će e, rumunjsko predsjedništvo teško to riješiti u sljedećih pola godine. Ako mi sada nešto ne poduzmemo, nitko neće ništa učiniti do sljedećeg saziva. Ako dakle ništa ne učinimo u ovih preostalih nekoliko mjeseci, izgubit ćemo mnogo vremena. Dakle, molim vas e, da i vi djelujete kroz svoje nacionalne parlamente jer se tamo događaju stvarne stvari jer sada ćete se nakon ovoga sastanka vratiti u svoje nacionalne parlamente. Svi vi dolazite iz različitih regija u svojim zemljama, znate tko je tamo u siromaštvu i znate koji su projekti provedeni, tako da i znate što u vašoj regiji može nedostajati. Dakle, spustimo se na razinu nacionalnih parlamenata jer zahvaljujući njima ćemo dobiti i pregled stanja u Europi. A imamo također i nacionalne parlamente koji su zastupljeni u ovom parlamentu. Dakle, to je izvedivo iako nam je preostalo malo vremena. Tako da vas e, molim da u sljedećih nekoliko tjedana nam šaljete svoje prijedloge kroz svoja veleposlanstva za novu strategiju za Rome od 2020. do 2027. Hvala vam lijepa. Hvala našoj potpredsjednici koja je istaknula o konkretnih stvari u vezi sa pitanjem Roma i također da europska i nacionalna razina moraju surađivati. Istina, nacionalna i lokalna tijela su ta koja moraju djelovati, tako da je takva suradnja doista potrebna. Sada dajem riječ doktorici Doris Wolfsliner, predstavnici Austrijskog predsjedništva. Hvala, dame i gospodo, hvala na tome što ste me pozvali ovamo. Austrijsko predsjedništvo pozdravlja međuparlamentarni sastanak o aspektima temeljnih prava, integracije Roma i antiromstva. Želimo zahvaliti odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove na organizaciji ovog sastanka o ovako važnoj temi. Kao što vidimo iz programa borba protiv antiromstva je prepoznata kao jedan od najvećih uspjeha kada je riječ o integraciji Roma. Time želimo pomoći našim najranjivijim građanima i u tu svrhu e, Vijeće je usvojilo strategiju o antiromstvu. Antiromstvo je jedan od korenskih uzroka isključenja Roma. Poduzeti su već mnogi važni koraci na europskoj razini kako bi se prepoznala borba protiv antiromstva i u srednjoročnoj e, reviziji našeg okvira do 2020. godine Europska komisija je prepoznala potrebu za jačanjem e, i stavljanjem naglaska na e, borbu protiv diskriminacije i antiromstva i to u nacionalnom i u europskom kontekstu. Borba protiv antiromstva je jedno od glavnih prioriteta naše ažurirane strategije za borbu protiv e, antiromstva. 2013. godine vijeće je osvojilo preporuke o učinkovitoj integraciji Roma u europskim zemljama članicama sa ciljem e, jačanja provedbe nacionalnih strategija i prekogranične suradnje. Nadalje, Preporuke su istaknule potrebu za borbu protiv antiromstva i poticali su zemlje članice na poduzimanje pozitivnih mjera. Dakle, želim naglasiti te pozitivne mjere, a ne samo pitanje antidiskriminacije. Europska agencija za temeljna prava je ustanovila da je antiromstvo glavni e, okidač isključenja i potkopava također taj proces integracije Roma. Zemlje članice su zatražile od komisije da izradi prijedlog e, za e, okvir za Rome nakon 2020 1992. godine u zaključcima vijeća od 8. prosinca 2016. godine i kako bismo se nadovezali na taj rad, Europska komisija u svojem okviru za e, nakon 2020. godine će 27. E, studenoga organizirati konferenciju o tome kako se boriti protiv antiromstva u okviru te strategije. To moram e, naglasiti. Dakle, i cilj ove konferencije je iznaći preporuke o tome kako se boriti protiv antiromstva. I konferencija će okupiti razne dionike, predstavnike međunarodnih organizacija, udruga, europskih tijela, kontakt točaka za borbu protiv antiromstva i predstavnike lokalnih e, i regionalnih vlasti i čitav niz e, organizacija civilnog društva i e, predstavnika akademskog svijeta. Austrijske vlasti žele olakšati javnu raspravu o tome kako se suočiti sa antiromstvom i to će odrediti također i uspjeh naših napora u cilju integracije Roma i našu učinkovitost. Hvala vam. Thank you very much. Puno hvala. A sada Tina Astola iz um, glavne uprave za pravosuđe i potrošače. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, dame i gospodo. Za početak toplo zahvaljujem odboru Libe na tome što je predložio ovaj sastanak o temeljnim pravima i inkluziji Roma te suzbijanju antiromstva. Za komisiju je ovaj trenutak oportun upravo zbog toga što završavamo izvješće o situaciji u kojoj se nalaze Romi. Također zahvaljujem gospođi Garota koja je doprinjela izradi politika za zaštitu Roma u EU okviru za strategije integriranja Roma na nacionalnoj razini. Zahvaljujem i gospođi Post na vrlo ambicioznom izvješću koje naglasak stavlja na suzbijanje antiromstva. To je uvelike doprinjelo i evaluaciji kojom se trenutno bavimo i e, našim ciljevima za razdoblje nakon 2020. Zahvaljujem svima koji su danas ovdje, koji u okviru svojeg rada doprinose ciljevima i razvoju politika vezanih uz Rome. Svi mi znamo da su jednakost i inkluzija Roma nešto što se mora pretočiti sa riječi u djelo. Kao što već znate, evaluacija nacionalnih strategija za Rome je nešto na čemu upravo radimo i trebamo dovršiti. U komunikaciji iz ove godine naglasak je stavljen na e, usvajanje u studenom. Komunikacija će biti objavljena uz evaluacijsko izvješće komisije evaluacijsku studiju smo povjerili vanjskim stručnjacima koja će također biti objavljena. Razdoblje koje je pokriveno je od 2011. do 2017. a radi se o relevantnosti, dosljednosti, učinkovitosti, djelotvornosti, pravičnosti, koordiniranosti, održivosti i dodanoj vrijednosti u smislu politika EU-a. Dakle, to je analiza izazova i prednosti, a isto tako doprinosi zbog toga što nam predlaže moguće politike koje ćemo predložiti za razdoblje nakon 2020. godine mi smo se zaista potrudili napraviti iskrenu i transparentnu evaluaciju koja će zaista poslužiti kao izvor dokaza za daljnji budući zajednički rad. Danas eh, bih eh, vam rekla nekoliko riječi o preliminarnim eh, saznanjima. Prema njima trebamo staviti veći naglasak na suzbijanje antiromstva. Uz to moramo raditi na gospodarskoj i socijalnoj inkluziji. Uz to trebamo imati mjerljive integracijske ciljeve koji će biti podržani od strane različitih mjerljivih indikatora. Pozivamo i na pojačano civilno partnerstvo. Evaluacija ukazuje i na to da je relevantnost ciljeva mogla biti jača. Ambiciozni ciljevi trebali su biti postavljeni na području obrazovanja poseban cilj sprečavanja diskriminacije i jači naglasak na suzbijanje antiromstva su također potrebni. Veći naglasak treba staviti na posebne podskupine unutar populacije Roma, a to bi bile žene, djeca i mladi Romi, te e, Romi koji dolaze iz trećih država. Dame i gospodi, evaluacija ukazuje i na potrebu za usredotočenijim pristupom suzbijanju diskriminacije i antiromstva. To je nešto što pokazuju i naše rasprave od prošlog tjedna kada smo u okviru platforme za inkluziju Roma razgovarali o problemima sa zdravljem i sa pristupom stanovanju. Antiromstvo je korijenski uzrok nejednakih e, pristupa osnovnim temeljnim uslugama u društvu Roma širom EU-a. Platforma je prema mom mišljenju bila izuzetno važna jer nam je ukazala na to što trebamo činiti u budućnosti, a to moramo činiti zajedno. Dakle, imajući sve to u vidu, a u pogledu svega što ćemo raditi nakon 2020. zahvaljujem na današnjem sastanku koji ćemo također ugraditi u sve što ćemo dalje činiti. Zahvaljujem svima na potpori koju ste nam pružili. Hvala. Puno hvala vama, hvala svima na doprinosu. Katkada kada je riječ o antiromstvu, neki mi građani kažu sljedeće. Pa gledajte, mnogi ljudi se ne osjećaju dijelom mainstream društva, mnogi su isključeni, ali mi smo rezolucijom Europskog parlamenta vrlo jasno poručili da Romi ne trpe samo diskriminaciju i to već stoljećima, već uz to su isključeni, trpe nasilje i čak e, doživljavaju ubojstva. Diskriminacija i isključivanje Roma nastavlja se i u 21. stoljeću i zbog toga to jasno ukazuje na to da moramo nešto učiniti i da je krajnji čas da ne odlučujemo samo o rezolucijama i ne dajemo samo novac, već da nešto uistinu učinimo. Zbog toga zahvaljujem svim govornicima koji su nam se obratili u uvodnom dijelu. Zaista vam hvala što ste došli. Dragi kolege i kolegice, prije no što krenemo na sljedeći dio, krećemo sa panel diskusijom. Ja bih u ovom trenutku trebala otići, trebala bi ovdje doći druga osoba, no u svakom slučaju ja nastavljam. imat ćemo sastanak do 18 sati. Naši su prevoditelji jasno poručili da završavaju s radom u 18 sati. Molim vas da ovdje poštujemo prava radnika i da ne možemo održati raspravu dulje od do 18 sati. Svima onima koji će morati otići već sada želim zahvaliti i sretan put. Ne bismo sada trebali gubiti vrijeme. Prijevod nam je dostupan samo do 18 sati. Pa krenimo dalje. Evo, još uvijek čekam da me netko zamijeni ovdje. Dakle, u prvom dijelu ovog sastanka naglasak je bio na inkluziju Roma i na njihova temeljna prava. Prije no što dam riječ pozvanim gostima, reći ću nekoliko riječi o tome kako ćemo organizirati raspravu. Govornici nam se mogu ovdje pridružiti. Rasprava će biti organizirana ovako riječ ćemo davati na izmjence dvojci članova nacionalnih parlamenta, a onda jednom e, zastupniku Europskog parlamenta. Tako ćemo proći kroz sve govornike. Svi oni predstavnici nacionalnih parlamenta koji se žele javiti za riječ, neka ispune obrazac za javljanje za riječ i neka obrazac predaju osoblju u prostoriji koji će to proslijediti nama. Izradit ćemo popis govornika na temelju zaprimljenih obrazaca i redoslijedom kako ih zaprimamo. Svi se zastupnici mogu javiti za riječ tako da pokažu znak predsjedavajućoj osobi kao i obično. Sad sam se malo pogubila u dokumentaciji, samo trenutak. Dakle, Sada bih najprije pozvala izvjestiteljicu gospođu Post koja je radila na aspektima poštivanja temeljnih prava tijekom inklusije Roma u EU. Ona će nam reći nešto o glavnim saznanjima iz izvješća. Prije no što dam riječ Soraji, želim izraziti dobrodošlicu i osobi koja će predsjedati sastankom od sada pa nadalje. Thank you very much and thank you Birgit for your for... Hvala Birgit na predsjedanju do sada. Dobar dan, drage kolege i kolegice, dame i gospodo. Zaista sam sretna što vas sve mogu vidjeti na ovaj važan dan. Zahvaljujem svim gostima iz država članica koji su odvojili vrijeme za sudjelovanje na ovom međuparlamentarnom sastanku odbora. Ja bih se kratko predstavila. Zovem se Soraja Post, kao što ste čuli, i Članica sam švedske feminističke stranke, te sam radila na ovom izvješću aspekata temeljnih prava u inkluziji Roma te suzbijanju antiromstva. Time ćemo se baviti na ovom sastanku. Moja glavna motivacija je bila da izvješćem dokažem da zbog antiromstva Romi trpe posebnu vrstu rasizma protiv eh, svoje eh, manjine. Dakle, redovito se smatraju drugima i žrtve su teškog siromaštva. Antiromstvo je uvjerenje u to da su Romi manje vrijedni, manje sposobni, da nemaju volju biti poput ostalih, da ne mogu biti kvalitetni građani svojih zemalja u kojima žive stoljećima. Antiromstvo su i dijela koja su uzrokovana takvim uvjerenjima. Proturomstvo ima mnogobrojne oblike. Sterilizacija žena, govor mržnje političara, prekomjerna sila policajaca, odvajanje u školama, u stanovanju i tako dalje i tako dalje. Antiromstvo ima i suptilne oblike putem izuzimanja iz programa poput Discover EU. Isto tako i e, karte za 18-godišnjake u čemu ne mogu sudjelovati mladi Romi. Postoje brojni programi koji su posvećeni tome da se bave najisključenijim skupinama u društvu, a ne bave se Romima. Ne bave se njima jer im ne nude vodu, jer Romi nemaju pristup struji, vodi, prometu i tako dalje. Mnogobrojni Romi žive u naseljima u kojima nemaju te temeljne usluge. Nažalost, svi svjedočimo i tomu da je jaz između Roma i svih ostalih velik u svim tokovima života. Pogledajmo samo u posljednje izvješće agencije FRA. 63% mladih Roma od 16 do 24 godine ne rade nisu u sustavu obrazovanja niti osposobljavanja. Nisu bili barem kada je EU provodila istraživanje. Ista dobna skupina u ostatku populacije samo je 12% i nezaposlena i ne u obrazovanju. Svako treće romsko E, kućanstvo živi bez vode. Svaka druga romska obitelj nema WC ili kupaonu u stanu. Svako drugo e, kućanstvo ima krov koji propušta ili nema kvalitetne e, prozore. Isto tako svaki treći Rom izložen je nekom zlostavljanju, a 4% ih trpi od antiromstva. Često čujem da se Romi ne žele integrirati, da ne žele raditi, da su si sami krivi za stanje u kojem žive. Želim ovdje reći što je rekao Miloš Zeman iz Češke. Prije nekoliko tjedana izgovorio je da su Romi ljeni i da ih se treba kazniti. Moram vas ovdje uvjeriti u dvije stvari. Kao prvo, nitko ne želi biti siromašan, isključen i odvojen od ostalih. Kao drugo, postoji nešto strašno u tome da cijeli život slušate da ništa ne vrijedite jer ste Rom i da manje vrijedite usporedbi s drugima u svojoj zemlji, da ste građanin drugog razreda ili druge klase. A vjerujte mi, na to nas podsjećaju svakog dana. Ja sam ne tako davno izrastala u osobu koja se trebala smatrati građankom prvog reda. Ja sada imam 62 godine, još uvijek nisam u potpunosti uspjela u tome. 50 godina, ako ne i 55, smatrala sam sebe građankom drugog reda jer me tako gledao ostatak društva. A jesam li donosila društvu kao i ostali. Ne jer nisam smjela, jer nisam bila smatrana građankom prvog reda. A jesam li željela doprinijeti? Jesam, i Kada sam krenula doprinositi, počela sam uživati i u svojoj zemlji, i u demokraciji, i u ljubavi prema sugrađanima i sugrađankama. Ovdje u parlamentu uživam poštovanje kao građanka prvog reda. Ali bio je to težak put i taj put nemaju svi Romi, barem ne za sada. Primite na znanje sljedeće. Nemojte si nikada misliti da mi ne želimo raditi i ne želimo doprinositi. Bojim se da postoji velik stupanj nepovjerenja vrlo često je većina ta koja se mora otvoriti prema manjini. U izvješću zahtjevam za Rome isto ono što uživaju ostali. Želim ravnopravno društvo gdje smo rođeni u potpunosti jednaki i jednaki u dostojanstvu. Moramo zaštititi ravnopravnost pred zakonom ne diskriminacija u svim tokovima života, a isto tako moramo raditi zajednički na tome da izgradimo povjerenje. Bez povjerenja nemamo budućnost. Ja sam uvjerena da je antiromstvo uzrok nepovjerenja strašnih razmjera u društvu. To možemo suzbijati samo ako krenemo e, sa radom povjerenstava za istinu i pomirenje. Moramo zajednički proučiti što su sve Romi prolazili u proteklim desetljećima, stoljećima, a i kakvim su strašnim zločinima izloženi dan danas. Moramo nešto učiniti i po pitanju slike o sebi, jer to je nešto što na to utječe. Utječe na percepciju o samome sebi, o percepciji drugih i o percepciji vlastitih sposobnosti. Mi smo bili robovi, proganjani i izbacivani iz gotovo svih europskih zemalja. Sustavno smo ubijani u drugom svjetskom ratu, romkinje su sterilizirane desetljećima, djecu nam se oduzimalo i stavljalo u državne domove za napuštenu djecu. I tu ne govorim samo o prošlosti, to se događa i dan danas, čak i eskalira. Našu djecu se smatralo intelektualno zaostalom i obrazovalo ih se odvojeno od drugih. Stoljećima i stoljećima sustavno nas se dehumaniziralo. Ako te činjenice ne uđu u knjige o povijesti za sve učenike i učenice, ako to ne bude dijelom javnih kampanja svuda, ako to ne bude dijelom svih kampanja i politika nećemo premostiti jaz između Roma i ne Roma. Upravo zbog toga vas molim, krenite s gradnjom mostova, krenite sa osnivanjem povjerenstava za istinu i za pomirbu. Još je nešto važno. Političari moraju preuzeti jednaku odgovornost za sve građane, za druge i za Rome. To je ono što stalno vidim kada posjećujem države članice. Vodeće osobe u lokalnim zajednicama ne razmišljaju o romskim građanima kao i o ostalima. Oni su nekako manje bitni. Nije toliko bitno da romska djeca idu u školu, da imaju pristup vodi. Pa to je već dio njihove kulture da to nemaju. To nije točno. To je nešto na što smo prisiljeni i to nas prisiljava trpiti neromsko društvo. Zaista je sramota da je tako u Europi dan danas. Romi bi trebali biti jednaki građani i trebali bi biti odgovornost svih nas koji smo danas ovdje prisutni. To ne bi trebalo biti tako samo tijekom državnih izbora ili lokalnih izbora kada ih se vidi kao glasače. To je zaista sramota. Svjedočimo i tome da političari šire govor mržnje i predrasude, a mi se nadamo poštivanju, toleranciji, otvorenosti i svim ostalim vrijednostima koje su ugrađene u ugovore na kojima se temelji EU. Želim za kraj zahvaliti svima vama koji ste danas ovdje. Nadam se da ćete kada se vratite kući preuzeti odgovornost za sve svoje građane, bez obzira na njihov spol, pripadnost nacionalnoj manjini i tako dalje. S posebnim naglaskom na Rome. Zahvaljujem svima koji su me podržali tijekom izrade ovog izvješća i hvala onima koji preuzimaju punu odgovornost za sve europske građane. Hvala. Hvala Soraja. To je bio vrlo moćan govor koji pripada u Europski parlament. Ja bih sada dala riječ gospodinu Dimitra Kopulusu koji nam dolazi iz um, FRA agencije, a na čelu je odjela za jednakost i prava građana. Govorit će o antiromstvu kao barijeri E, za inkluziju. Izvolite. 10 minuta. Najprej hvala predsjedavajućem. Hvala vam što ste pozvali našu agenciju na ovaj važan sastanak. Uvijek je jako važno podijeliti se naše spoznaje i ono što nudimo pred zastupnicima nacionalnih parlamenta, a sada i pred, pred e, predstavnicima Europskog parlamenta. Dakle, kao što je rečeno, trebamo vidjeti kakva je situacija trenutno i što je sve ostvareno od 2011. godine i da taj europski okvir koji stavlja inkluziju Roma po prvi put čvrsto u okviru rada na temeljnim pravima uz izravnu e, referencu na e, temeljni ugovor Europske unije i povelju ljudskih prava. Dakle, čuli ste preporuke vijeća iz prosinca 2013. godine o mjerama za integriranje Roma u države članice. Ja ću navesti samo jednu rečenicu iz tih preporuka koje priznaju da brojni Romi u EU su i dalje suočeni s velikom, velikim sramaštvom, socijalnom ekskluzijom, diskriminacijom i barijerama, odnosno preprekama za izvršavanje njihovih temeljnih prava, što ih čini ranjivim, izloženim eksploataciji a Romi po samoj definiciji nisu e, ranjivi, izloženi eksploataciji, nisu oni ranjiva skupina, ali su ranjiva skupina kada su izloženi takvim situacijama i predrasudama i antiromstvu. Dakle, političke mjere koje su preporučene od strane vijeća Mjere su za uključivanje, mjera za protiv diskriminacije i narušavanje prava Roma i Agencija za temeljna prava od tada prikuplja podatke i dokaze kroz e, široke e, e, široke analize situacije i ide se također na teren e, među romske zajednice i provjerava kako se mjere provode ili ne provode učinkovito. I dakle, mi smo gledali poput dizela, dakle gledali smo što se dešava na gornjem katu Europske unije, tražili smo komparativne dokaze da vidimo kako funkcioniraju zemlje, ali smo se spuštali u prizemlje da vidimo što na terenu funkcionira, što ne glede inkluzivnosti Roma. I pet godina kasnije od tih dakle, preporuka vijeća 2000, eh, danas 2018. podaci koje prikupljamo pokazuju da eh, Europska unija koja je najbogatije mjesto na svijetu i dalje eh, ima problema sa eh, konkurentnošću i eh, integriranjem Roma najgori e, vidovi antiromstva e, zločini motivirani mržnjom i e, progoni dalje istrajavaju. I oni predstavljaju ogromnu prepreku za sve napore u inkluzije Roma i to treba biti jasno. Dakle, kada nacionalne vlade izrađuju mjere i provode mjere za borbu protiv diskriminacije, borbu protiv siromaštva, promocija zapošljavanja i e, mjere inkluzije. Te same mjere po sebi ne mogu funkcionirati. Dakle, ono što je Sora rekla, neću ponavljati, ono što je doista grozno je da 4% onih koje, e, dakle, e, na kojima smo radili analize u biti 40% e, su e, iskusili mržnju, e, nasilje motivirano mržnjom. Dakle, ako to pretočimo u brojke, to su stotine slučajeva koje treba prijaviti, istražiti i progoniti sudski. Ali to nije napravljeno jer oni koji su osobno doživjeli takve stvari, samo jedna trećina njih to prijavi policiji. Puno više treba djelovati kako bi se izgradilo povjerenje u policijske snage kako, što bi omogućilo tek tada da e, Romi prijavljuju takva djela. Svi, u trenutku kada su svi suočeni sa poteškoćama da nađu posao, a čuli ste procente, omjer mladih Roma je puno, nezaposlenih mladih Roma je puno viši od prosjeka, usprkos činjenici da europski strukturni investicijski fondovi su na raspolaganju, ali uvijek se ne koriste dovoljno, odnosno u potpunosti. Naše analize također e, pokazuju da je smještaj isto jako važan stvar da omogući ljudima da e, napreduju. Dakle, život u segregiranim, etnički segregiranim područjima, u neprikladnim e, domovima jeste nešto što može negativno utjecati, dakle e, imati negativan utjecaj na obrazovanje i zapošljavanje. A uznamirujuće velik broj Roma živi u jako e, lošim stambenim uvjetima. To je lijepo to su lijepe riječi da se kaže da, na primjer, 68% Roma u Rumunjskoj nemaju tekuću vodu, što je nešto e, što je neprihvatljivo za veliku većinu za nas i to je, nadam se, za nas nešto se podrazumijeva. Dakle, samo zanemariv e, omjer e, općeg stanovništva, kako se to naziva u, u kategorijama Eurostata, mora živjeti u takvim uvjetima. Idućeg ljeta Europske vlade će razgovarati s kolegama iz UN-a u Njujorku o napretku koji je ostvaren u ostvarenju u okviru agende za 2030. održive ciljeve razvoja e, a na polju smanjenja nejednakosti unutar i među zemljama. I vjerojatno će biti neprijatno priznati, uvidjeti da na globalnoj razini e, proporcija Roma u Europskoj uniji, ponavljam, jedna od najbogatijih regija u, na svijetu, nemaju strukovno e, obučavanje i e, možemo se porediti samo sa Hondurasom, Jemenom, Trinidadom i Tobagom i sa koje su među najsiromašnijim zemljama. Na primjer, u Rumunjskoj je zemlja koja ima najveći broj Roma u Europskoj uniji, koji E, e, katastrofalni su rezultati sa e, tekućom vodom za, u domovima članova romske zajednice. To nije slučajno jer Romi imaju povijesno loš startni položaj i izloženi su diskriminaciji. 2018. je važna i zbog jedne druge stvari. Naime, to je 50 godina od sjednice Vijeća Europe kada se preporuka 563 izradila i u kojoj se e, konstatiralo da e, je neuspješna integracija Roma. Dakle, to je prije 50 godina i to je žalosno jer Europska unija koja se diči time što je svjetionik za ljudska prava za ostatak svijeta moglo bi se očekivati da njihove vlade neće tolerirati antiromstvo i da će donijeti sve moguće e, mjere kako bi e, se moglo na opipljiv način e, iskusiti napredak odnosno poboljšanje u životu Roma. Što možemo raditi? Moramo istrajati, to uvijek kažem. 50 godina je brzo prošlo i ovdje nacionalni, a i Europski parlament imaju jako važnu ulogu u zajedničkim odgovornostima i zajedničkom djelovanju. Moramo i dalje posjećati vlasti da trebaju imati na umu e, utjecaj e, antiromstva, da imaju e, na umu uvijek inkluziju Roma. Moramo tražiti od njih da u potpunosti provedu preporuke vijeća. Moramo to napraviti najprije tako što ćemo spostarati da postoji adekvatna koordinacija na nacionalnoj razini, a ovdje moram čestitati komisiji na izradi evo od 2012. godine mreže nacionalnih romskih kontaktnih točaka koji se čest, redovito sustaju i dijele e, iskustva. Da li se to događa na nacionalnoj razini? Znam da u mojoj, barem u jednoj zemlji, u mojoj zemlji podrijetla radi se, ulaže se trud da se napravi e, mreža na regionalnoj razini kako bi se e, moglo raditi na općinskoj i lokalnoj razini na borbi protiv diskriminacije i kako bi to bilo učinkovitije Moramo uvjeriti vlasti da se mora baviti politikom smanjenja siromaštva koja će uključiti e, socijalnu zaštitu i aktivne radne mjere za stupanje na tržište i koristiti puni potencijal strukturnih e, fondova Europske unije u narednom e, razdoblju, ali isto tako treba financirati, odnosno financijski pomoći najugroženije. Moramo promovirati borbu protiv segregacije i neskriminatornog, bez diskriminacije pristupiti pitanju socijalnih stanova kako Romi ne bi i dalje živjeli u izoliranim naseljima, već kako bi imali puni pristup, pristup e, javnim uslugama i infrastrukturama. Dame i gospodo, važna je prilika pred nama, e, s obzirom da okvirni program 2018. zaključuje svoj e, ciklus 2020. i treba napraviti reviziju tog rada. Dakle, naša analiza jasno pokazuje da postupak inkluzije Roma ne može nastaviti kao, neki, kao obična stvar. Dakle, tu imamo e, trebamo biti svjesni neuspjeha i e, ispuniti ispuniti izvorna obećanja kako bi se napravila prava razlika u kvaliteti života Roma. Hvala. Thank you very much. Then our next speaker is Mr. Jonathan Mack. Of... Hvala, sljedeći govornik Jonathan Mack e, iz njemačkog, njemačke druge Roma, Sinski, Sinta. E, dakle, Sinti i Romi u Njemačkoj. Hvala. Hvala predsjedavajuća. Nažalost, gospodin Roz e, je imao nezgodu tako da se spričava i nije mogao doći. Dakle, ja ću održati govor u njegovo ime. Uvažena predsjednice, zastupnice Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta, mi i gospodo, dopustite zahvalim odboru Libe na ovoj izvrsnoj, iznimnoj e, inicijativi da se raspravlja o borbi protiv e, antiromstva i da se raspravlja o temeljnim pravima o Sinta i Roma sa zastupnicima diljem Europe. Rezolucija Europskog parlamenta o borbi protiv antiromstva iz listopada 2017 godine je od temeljnog značaja za Sinte i Rome u Europi. Dopustite zahvalim i gospođi i Post na njenom iznimnom doprinosu na izgradnji konsenzusa i saveza na, oko ove teme. Po prvi put e, borba protiv antiromstva u Europi e, važna je tema borbe protiv e, nasilja, mržnje i socijalnog isključenja koja utječe velikim dijelom na e, manjine. Antiromstvo poput antisemitizma duboko je ukorijenjeno već stoljećima u europskoj povijesti. Ono se, ono, tu, tu se radi o dehumanizaciji, rasizmu, nasilju, predrasudama i strukturnom rasizmu brojnim institucijama država članica antiromstvo je specifičan vid rasizma koji sprečava jednako pravno sudjelovanje Roma i Sinta u svim područjima društva. Ako govorimo o katastrofalnoj situaciji, e, stambenoj situaciji ili siromaštvu ili konkretno segregaciji Roma u obrazovnom sustavu, onda moramo imati na umu i shvatiti da e, ove velike prepreke s kojima su suočeni, koje su jako dobro dokumentirane, su materializirani rasizam. U brojnim državama Europske unije prema Romima se i dalje postupa kao prema socijalnom, odnosno društvenom problemu. Ono što vlade e, pokušavaju riješiti svojim e, takozvanim anti e, programima za borbu protiv siromaštva, tu se ignorira i podcjenjuje antiromstvo koje je jako važno u tome i daje svoj doprinos obnavljanju strukture antiromstva. Dakle, žrtve su se krivi za njih stanje u kojem jesu strategija za borbu protiv isključenosti Roma na europskoj razini pokazuje da E, inkluzija i borba protiv diskriminacije Roma moraju postati e, uspješnice. Borba protiv e, antiromstva nije prvenstveno odgovornost same manjine, već je zadatak većine društva i njenih institucija. To je zadatak europskih institucija i europskih država, jer Sinti i Romi su jednakopravni građani svojih država. Možemo vidjeti znak taj napredak u političkoj raspravi o antiromstvu. No istovremeno, odbacivanje Sinta, i Roma u, u stanovništvu je jednaka kao i ranije, kao što se pokazuje na, pokazuju studije. I ovo odbacivanje sa sve većim e, ekstremnim nacionalizmom zadnjih godina je sve nasilnije i nasilnije i sve više predstavlja prijetnju za romske manjine u skoro svim europskim zemljama. U Njemačkoj kao i u Europi Sinti i Romi su e, suočeni sa sve većom, većim nasiljem. Prije godinu dana 17-godišnja Gosko ubijen je u Montani u Bugarskoj kada je skupljao sjeno svojim ocem. Popis e, ovakvih e, ubojstava, odnosno e, iz mržnje, nije rijedak u zadnje vrijeme. Zakonodavstvo ne uspjeva e, progoniti ovakve e, zločine i identificirati ih sa nasiljima e, izmržnje. U Italiji ne smijemo zanemariti izjavu ministra unutarnjih posla Matija Salvinija da se radi posebna registracija Sinta i Roma jer je to još jedan napad na vladom prava italijanske države. Dakle, to je, tu se pravi, tu se radi na E, temelju fašističke države. Dakle, Rome treba e, zatvoriti, no zatvarati, kao što je nažalost izjavio ministar unutarnjih poslova e, Italije. I u Duisburgu gradonačelnik je imao izjavu prema kojoj trgovci ljudima dovode Rome iz Rumunjske u Duisburg i onda imao nekoliko izjava javnih izjava gdje citiram, moram se baviti ljudima koji e, zaprljaju cijele e, ulice i pogoršavaju problem koji imamo sa štakorima. Svi oni koji su e, se bavili njemačkom poviješću znaju da su nacisti uvijek imali tu priču o štakorima i židovima. I to je način na koji se razvija mržnja u našim društvima, a Sinti i Romi su e, potencijalne žrtve nasilnog e, antiromstva. Dame i gospodo, ne možemo govoriti o antiromstvu, a da se ne bavimo najekstremnijim i radikalnim formama antiromstva, a to je e, eksterminacija 500.000 tisuća Sinta i Roma tijekom holokausta. Nacionalne države su definitivno e, zanijekali pravo postojanja članovima naših manjina temeljem neljudske rasne ideologije samo zato što su rođeni kao Sinti ili Romi. 2035 eh, se od 35. se primjenjuju ista, ista, pravila na Rome Zinte kao i na Židove, dakle s ciljem eh, konačne eksterminacije eh, Sinta Roma i Židova u Europi. Trebalo je više desetljeća u Njemačkoj sve dok federalna vlast nije priznala holokaust Sinta i Roma u nacističkoj e, okupiranoj Europi 1992. godine, a to je rezultat e, desetljeća borbe za ljudska prava Sinta i Roma. I priznanje od strane Europskog parlamenta prije tri godine u četvrtom mjestu 2015. godine genocida nad Sintima i Romima je bio od povijesnog značaja za ove manjine. Rezolucija iz drugog osmog e, govori o Europskom danu obližavanja holokausta i eksplicitno se govori o priznanju genocida Sinta i Roma. Tu su i neke druge pozitivne stvari u borbi e, protiv antiromstva temeljem e, zahtjeva rezolucije Njemačkog Bundestaga. Federalna vlada će uskoro okupiti neovisnu e, ekipu stručnjaka za antiromstvo, kao što je to traženo od strane članova vijeća e, njemačkih sintajroma. I to tijelo će za cilj imati istražiti uzroke i posljedice antiromstva u Njemačkoj i izraditi strategiju za borbu protiv toga. Dakle, nakon e, toga bi izvješće trebalo biti predstavljeno parlamentu temeljem čega će federalna vlast e, dalje primijeniti dodatnu strategiju. Proračun od već 500.000 tisuća eura određen je za ekspertnu skupinu za 2019. i pozdravljamo činjenicu da su federalne vlasti istraživale, odnosno posvetile godišnje nekoliko milijuna eura za obrazovanje Roma zadnjih par godina. Povr toga prvi centar za istraživanje e, antiromstva je utemeljen pri u sveučilištu Heidelberg. Rezolucija Europskog parlamenta iz listopada 2017. godine preporuča da države članice Europske unije uspostave takve ekspertne skupine na e, nacionalnoj razini, takozvane odbor komisije za istinu i pomirenje. Dakle, pozivam e, i nacionalne parlamente da to naprave. Današnja konferencija pokazuje da borba protiv antiromstva je došla do e, političke razine. Ovaj događaj također je nastavak naše prve e, konferencije na viskoj razini o borbi protiv antiromstva, protiv antiromstva koja je održana 2016. prvi put i u suradnji sa Europskim parlamentom, OSS-om, Vijećem Europe. Konferencija se bavila važnom ulogom političkih čelnika u borbi protiv antiromstva. Na toj konferenciji inicijativa je pokrenuta kako bi se izgradilo međunarodnu parlamentarnu koaliciju za borbu protiv antiromstva. I to je važan, bio bi važan korak da naša današnja konferencija napravi e, takvu koaliciju za borbu protiv antiromstva kako bi se zajedno moglo e, pozvati nacionalne parlamente, Europski parlament, OSS e, i Europsko vijeće e, da se bave dalje tim poslom. Dame i gospodo, demokracija u kojoj danas živimo bila je jako je važna. Antiromstvo kao i antisemitizam za, e, prvenstveno su usmjereni prema Sintima, Romima i Židovima. No činjenica je da je to i napad na našu demokraciju, vladavinu prava i naše zajedničke europske vrijednosti prije svega antiromstvo u Europi mora konačno biti zabranjeno, sankcionirano i sustavno progonjeno. To zahtjeva dakle da svi mi preuzmemo obavezu u tom smislu i očekujem stoga od Europske komisije i Europskih država članica da borba protiv antiromstva postane interni dio svih politika i na taj način postane temelj Europske strategije za Rome nakon 2020. Hvala vam. Thank you very Mr. Hvala gospodine Mak. Sada imamo priliku čuti gledešte članova nacionalnih parlamenta. Pozdravljam gospodina Tomasa Hamarberga, člana švedskog Riksdaga. Hvala vam gospodine Hammarberg, imate 10 minuta na raspolaganju, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu za sve prisutne. I još uvijek možete ispuniti obrazac ukoliko se želite javiti za riječ e, tijekom e, prvog ili drugog kruga rasprave. Hvala. Ja e, ne predstavljam sve parlamente u Europi. No, ova konferencija je važna i logično je da Europa predvodi u borbi protiv antiromstva jer to je u velikoj mjeri europski problem. No, ipak prave mjere moraju se poduzeti na lokalnoj razini, dakle u samim zemljama. Ja sam niz godina prije, više godina bio povjerenik za ljudska prava u Europskoj uniji i proputovao sam sve zemlje Europe, u nekima sam bio više puta. I jedan od glavnih dojmova koje sam stekao jest da ovo pitanje u zemljama članicama nije riješeno. Zapravo, u većini europskih zemalja potpuno se propustilo riješiti problem antiromstva. I vrijeme je da se time konačno pozabavimo. Čuli smo statističke podatke i primjere koji su navedeni ovdje. I to, nažalost, odražava stvarnu situaciju na terenu. Spomenut ću neke inicijative za koje se nadam da će nacionalni parlamenti učiniti svojima u ovom nastojanju da iz Europe iskorijenimo ovu sramotnu diskriminaciju na račun jedne velike skupine na našem kontinentu. Govorimo oko 8 milijuna ljudi u, u Europskoj uniji, oko 12 milijuna ljudi u cijeloj Europi i to je velika skupina stanovništva, a mi smo izdali njihovo povjerenje i to ima strašne posljedice. Prvi korak je priznati da je to problem. To jest problem i s time se moramo suočiti i uvrstiti to na politički dnevni red. Kao drugo, mislim da je teško trezano razgovarati o tome bez da se prvo razjasne povijesni događaji. Zbog toga su potrebna istražna povjerenstva i ona igraju važnu ulogu o tome. Mi smo uvjerili švedske vlasti da započnu taj proces i mogu posvjedočiti da je to imalo snažan učinak na odnos između većine i romske manjine u Švedskoj koji se snažno poboljšao, još uvijek e, postoji određeno nepovjerenje, ali uspostavljen je dijalog što je izuzetno važno. Vlasti su kao sljedeći korak e, poduzele uspostavljanje povjerenstva koji se ne bavi više toliko prošlim e, zločinima nego i sadašnjom situacijom. E, povjerenstvo se sastoji od devet članova, šestoricom iz e, romske zajednice, a ostali su stručnjaci iz ostalih dijelova društva. I zajedno je tih devetoro ljudi izradilo akcijsko izvješće o tome što sada treba poduzeti kako bi se iskorijenilo antiromstvo. To je bio još jedan način uključenja Roma u stvarnu raspravu o tome što je potrebno i što se mora učiniti. To je iskustvo dalo toliko pozitivne rezultate, tako da bih eh, preporučio i drugim zemljama da ga uzmu u obzir. Također treba poduzeti i konkretne mjere kada je riječ o specifičnim slučajevima. Mediji su pisali o jednom slučaju policije u nekim dijelovima Švedske koja je izrađivala popis, dakle evidentirala je ljude zbog toga što su bili Romi i njihove obitelji zapravo su pokrili veliki dio romskog stanovništva u Švedskoj. I kada se to otkrilo, Romi su bili doista zgroženi jer su se pitali kako je moguće da ih policija evidentira samo zbog njihove nacionalne pripadnosti. No ipak to se dogodilo i morali smo provesti niz političkih mjera kako bi se to spriječilo i kako se ne bi ponovili slični slučajevi ni sada, ni nadam se u budućnosti. Dakle, trebamo utjecati na postojeće probleme takve vrste. Stoga predlažemo da se uspostave uredi pravobranitelja. Imamo urede pravobranitelja u svim europskim zemljama i ti uredi moraju se baviti i slučajevima antiromstva, i to na vrlo ozbiljan način. U nekim zemljama to oni već čine, ali nekim zemljama ne. Treba jasno ukazati na to da kada je riječ o diskriminaciji i o postupcima protiv romskog stanovništva koji nisu dopustivi, da e, Romi osjete da se mogu žaliti i da će se sa njihovim žalbama ozbiljno postupati. Imamo i problem sa pravosuđem. Ispostavili se da je došlo do niza zločina iz mržnje na račun e, romskih imigranata u Švedsku. I kada su se žrtve obratile policiji kako bi prijavile ta kaznena djela, ustanovilo se da policija gotovo nikad nije to temeljito istražila i zapravo je vrlo malo takvih predmeta bilo pred sudom e, i počinitelji su kažnjeni tek u malom postotku slučajeva. Dakle, Romi su zaključili da nema smisla to prijavljivati onda policiji. Dakle, to je opet e, pitanje povjerenja koje je bilo narušeno. Znači, iz toga moramo izući zaključak da takve prijave treba ozbiljno shvatiti. To ukazuje na još jedan problem predstavnici nekih e, gospodarskih subjekata dolaze češće u kontakt s Romima također e, raspolažu sa podacima o romskoj kulturi i o stanovništvu i to recimo vrijedi za policiju, za e, zdravstvene djelatnike, za nastavnike i tako dalje. I ključno je da oni koji predstavljaju društvo u kontaktu s Romima znaju nešto o romskoj kulturi. I da pokažu u obavljanju svojeg posla određeno uvažavanje prema takvoj kulturi, a ne da u svojem radu šire taj jaz. I postoje još neke očite mjere koje se mogu poduzeti. Isto tako treba popuniti jazove koje se e, pojavljuju u našem društvu po pitanju osobnih dokumenata, putovnica, osobnih isprava. Neki problemi se pojavljuju već pri samom e, rođenju kada novorođenčad nije upisana u matični ured, nemaju rodni list. Dakle, imamo slučajeve ljudi koji na našem e, teritoriju žive bez državljanstva i ne uživaju sva prava koja iz toga proizlaze, imali smo takvih slučajeva u nekim dijelovima Europe. Također e, treba pobliže razmotriti stanje sa obrazovanjem u mnogim zemljama. Još uvijek postoje problemi u vezi sa Romima koji su odvojeni u posebne razrede jer su Romi. I osim toga učenici Romi moraju biti u sastavu općeg javnog obrazovanja. Također, politička zastupljenost je još jedan problem. Vrlo malo Roma imaju zastupnike u parlamentima diljem Europe. Vrlo malo njih i to održava e, taj jaz između politike i života Roma trebamo ponovno promisliti o tome i poslati poruku političkim strankama koje se moraju pobrinuti za to da e, prigrle Rome koji imaju političke sposobnosti i potrebna znanja. No, na kraju e, želim istaknuti da kako je god korake poduzimali, to moramo činiti sa Romima, s njihovom podrškom uz njihovu suradnju, a ne za njih. Jer se uvijek postavlja pitanje što treba učiniti za njih, a to baš nije sasvim demokratski. Thank you very much, Mr. Hvala gospodine Hammerberg. Vaše mi je ime bilo poznato, ali zapravo nisam shvatila da ste u svojem drugom životu, da se tako izrazim, postali članom parlamenta. Evo, otvaram raspravu sa parlamentarnim zastupnicima iz Europskog parlamenta i iz nacionalnih parlamenta. Obraćam se sada kolegama iz Europskog parlamenta, javljate li se za riječ? No, započet ćemo prvo sa dva predstavnika nacionalnih parlamenta, gospodin Momčilo Martinović iz Crne Gore koji će uzeti riječ. On će govoriti crnogorski, za što službeno nemamo prevođenje, imamo prevođenje sa hrvatskog jezika i na hrvatski jezik. Sad ne znam kako će se to riješiti. Vidjet ćemo kako ćemo riješiti taj međujezični izazov. No, ipak, kako smo ujedinjeni u raznovrsnosti, nadam se da će se i to lako riješiti. Gospodine Martinović, izvolite. Mikrofon, molim. In this challenge. Predsjedateljica isto moli gospodina da uključi mikrofon. Želim najprije da vas sve pozdravim i da pošaljem netople pozdrave iz Crne Gore u svrsi, odnosno u cilju da zajednički čujemo ovdje jedni od drugih, što možemo čujemo i koje su to najbolje prakse koje možemo da podijelimo i da ih spustimo na teren kada se vratimo u našim domovima. Ono što je vrlo interesantno za pomenuti na samom početku jeste da ovdje se nalazimo danas ispred Odbora za ljudska prava koji intenzivno radi sa marginalizovanim grupama, grupama, konkretno u ovom slučaju sa romskom manjinom u Crnoj Gori. Crna Gora jeste mala država koja je kandidat da postane članica Europske unije koja ima nešto preko 600.000 stanovnika i na tu populaciju imamo preko 1% zastupljenosti Roma u Crnoj Gori. Kada su u pitanju osjetljive grupe romske populacije, smatramo da je potrebno čuti naša iskustva koja nisu mala, jer imamo, da kažem, jedan specifičan dio aktivnosti koje smo sproveli u proteklih pa više od deset godina koje su bile interesantne nakon priliva velikog broja interno raseljenih lica romske populacije i susjedstva. U tom dijelu imali smo jako značajan broj ljudi koji nisu bili pismeni, koji su također bili jako ekonomskom lošem stanju, a i također koji su trebali da budu dio društva kakva oni jesu danas. U tom dijelu potrebno je bilo napraviti jedan, da kažem, sveobuhvatan pristup jednoj takvoj populaciji, a to jeste ne samo obezviditi im prije svega krov nad glavom, obezviditi ishranu, nego ih uključiti u društvene tokove. Prije svega, posvetili smo jako puno aktivnosti vezanim za obrazovanje, za njihovu inkluziju od vrtičkog doba, od, dakle, od obdaništa, kroz osnovnu školu, srednju školu, čak i do fakulteta. 2000. godine nismo imali prisutno, odnosno nismo brojali nijednog pripadnika romske populacije koji je pohađao aktivnosti, odnosno koji je bio student na nekom od univerziteta ili fakultetu u Crnoj Gori. Danas u ovom trenutku ih imamo 24. U tom trenutku nismo imali značajan broj romske populacije zastupljeni u javnim službama i u vladi Crnoj Gori. Danas ih već imamo u značajnom broju. Tako da se taj broj kreće svakog dana sve više i više i da u tom dijelu želimo da učinimo napore i kroz aktivnosti da ih kroz društveni, aktivni i politički život uključimo u zajednicu crnogorskog društva. Ono što je također interesantno i što je potrebno pomenuti, a to jeste i oblik zdravstvene zaštite i ono što je prije svega osnova za njihovu egzistenciju jeste zapošljavanje. Znači vrlo aktivno radimo na politici zapošljavanja romske populacije i uključivanja u svim sferama društva i u svim tokovima. Ono što također moramo raditi, je to jeste da ih više uključimo u aktivno u politički život i da jednostavno na neki način pokušamo da oni participiraju i u lokalnim i u nacionalnim nacionalnim parlamentima. Ono što smo do sada uradili jeste da na određenim, da kažem, listama svojih predstavnika u određenim političkim subjektima na lokalnom nivou imali smo predstavnike romske zajednice i nadamo se da će u nekom periodu koji prestoji biti aktivni članovi u donošenju najznačajnijih vitalnih odluka koje su za njih bitne. Tako da pripremili smo jedan materijal koji smo podijelili sa vama, ali s obzirom na vrijeme koje nam stoji na raspolaganje bit ću kratak i u ovom trenutku ću se zaustaviti, a u tom informativnom materijalu imate također naše značajna iskustva i našu značajnu praksu koja može biti korisna svim prisutnim danas u ovoj sali i onima kojima trebaju da budu adresirani. Zahvaljujem puno i hvala još jednom što sam bio u prilici da ispred našeg odbora Skupštine Crne Gore prisustvujem ovom skupu i Radujem se da ću ove aktivnosti i ove prakse i ove poruke koje dobijemo danas ovog skupa rado prenijeti i da će oni zaživjeti u praksi i u našoj zajednici. Hvala vam puno. Hvala gospodine Martinović. Zaboravila sam e, naznačiti kolegama koliko vremena na raspolaganju imaju. Dakle, imate do tri minute na raspolaganju u ovoj raspravi. Ne morate govoriti sve tri minute, ali nakon tri minuta počet ću mahati čekićem. Evo, navešću tko su na popisu da se možete pripremiti. Gospodin Marčelino, zatim Romeo Franci iz Europskog parlamenta, nadalje iz nacionalnog parlamenta gospodin Ivan Bajčkaj, gospodin Predrag Baković, iz Europskog parlamenta Julie Ward i iz nacionalnog parlamenta gospodin eh, Veljko Kajtazi. I onda ja, i to je taj popis govornika i onda se vraćamo panelu. Gospođa Katarina Marcelino iz Portugala. Hvala gospođo predsjedateljice. Dobar dan svima. Htjela sam uzeti riječ tijekom drugog panela, ali nema nikakvih problema, mogu govoriti i sada. Portugal se snažno zalaže za uključenje Roma u sve aspekte života. Imamo Evo, usporedbe radi 50 tisuća Roma u našoj zemlji i oni su tijekom povijesti bili žrtve diskriminacije kao što je slučaj u drugim velikim zemljama Europske unije. Povijest e, naše poluautika je nešto malo drugačija kada je riječ o romskoj zajednici, ali u svakom slučaju emarginacija Roma je nešto što je svima zajedničko. Imamo jednu strategiju koja je bila prilično neambiciozna, no u posljednje vrijeme smo je revidirali i sada imamo veće ambicije. Ta nacionalna strategija odnosi se na pitanje obrazovanja koje je doista značajno za ove zajednice. Dakle, u Portugalu od ovih 50 tisuća ljudi jedna trećina su mladi i djeca i ako ih ne uključimo u sustav obrazovanja, za nekoliko desetljeća oni će biti još isključeniji. U posljednjih 20 godina došlo je do udvostručenja mladi, broja mladih i djece romskog porijekla u našim školama, no oni su i dalje žrtve isključenja, emarginacije i segregacije, tako da ih je sve manje u ustanovama višeg i visokog obrazovanja. No, postoji sada jedan konkretan program upravo okrenut njima kako bismo poboljšali obrazovnu situaciju Roma, naročito mladih Roma. Kada je riječ o zapošljavanju, trebamo snažnije djelovati i po pitanju pružanja osiguranja stanova, rješavanja stambenog pitanja i sličnog. Ako u tome ne uspijemo, onda države i e, općine neće moći riješiti e, stambeno pitanje i romskih zajednica. I na kraju želim nešto reći o sudjelovanju Roma u javnom životu. Dakle, to ne možemo ostvariti bez njih to moramo učiniti uz njihovu suradnju i trebamo podići njihovu svijest o potrebi takvog sudjelovanja. Imamo program u suradnji sa Vijećem Europe koji predviđa čitav niz djelovanja usmjerenih Romima kako bi oni bolje sudjelovali u društvenom životu i u odlučivanju što se tiče naravno i njihovog svakodnevnog života. Hvala. Thank you very much, Ms. Marcelino. Puno hvala, gospođo Marcelino. Dobila sam još javljanja za riječ i zapisala ih na popis. A sada Romeo Franc. Poštovane kolege i kolegice, zovem se Romeo Franc. Dijelom mogu reći da razumijem pitanja Roma, a ovdje u odboru Libe bavimo se sa upravo pitanjima Roma i antiromstvom. Mislim da je zaista šteta što smo se našli u četvrtak poslijepodne, jer je to vrijeme kada brojni zastupnici odlaze i zaista je šteta da će mnogi od njih ovo propustiti. Žao mi je što nije bilo moguće u ovo uključiti više Roma. Reći ću sada nešto o životnim uvjetima u kojima se nalaze Romi. Antiromstvo je nešto što spriječava jednak pristup obrazovanju, zdravstvenim uslugama i stanovanju. Antiromstvo je također najveći tabu kada je riječ o različitim oblicima rasizma u Europi. Želimo osmisliti instrument za suzbijanje antiromstva i za poticanje inkluzije. No, zašto strategije nisu profunkcionirale? Zato što se prema ljudima ne postupa na jednak način i zbog toga što ih se ne uključuje u takozvana rješenja. Zbog toga se Romi osjećaju isključenima iz takvih procesa. Eto primjer Njemačke. Njemačka je vlada odlučila provoditi nacionalnu strategiju integriranja Roma. Istraživanja pokazuju da u obrazovanju i u pogledu prihvaćanja e, Roma postoje mnogobrojni nedostaci to znači da projekti usredotočeni na inkluziju nisu dobro provedeni. Pogledajmo izvješća iz Mađarske. 12. rujna u Europskom parlamentu e, smo donijeli rezoluciju u kojoj stoji da Romi nemaju jednak pristup obrazovanju, posebno romska djeca. Brojna romska djeca pohađaju posebne odvojene škole a jednako tako trpe i od toga da ih se smatra intelektualno oštećenima. Segregacija dovodi i do toga da se ljude izrabljuje. Mogao bih vam ponuditi pregršt ovakvih primjera. Ono što ih e, sve e, spaja je to da antiromstvo moramo shvatiti ozbiljno i da moramo shvatiti da se radi o tabu o kojemu ljudi ne govore. Ako ne uključimo sve ljude na svim razinama kao jednake, onda ćemo i za 20 godina opet ovdje sjesti i govoriti o istim problemima. Puno hvala Romeo. A sada Ištvan Baškaj iz Mađarske. Izvolite. puno hvala. Hvala gospođo predsjedateljice i dobar dan svim kolegama. Želim se pozvati na univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koja već stotinama godina zabranjuje razlikovanje među ljudima, ali mogao bih govoriti isto tako i o tome da nas vjera uči da volimo bližnjega svoga kao i sebe same. Znači, u svjetlu toga znamo što nam je činiti. I znamo što i Romi očekuju od nas. Kako možemo surađivati? kao što je upravo rečeno i kao što su rekli kolege. Ako za 10 ili 20 godina djeca u romskim zajednicama ne budu predmetom ovakvih rasprava o integraciji, nego kao nego jedna od vrijednosti i raznolikosti u Europi, onda ćemo moći reći da smo ostvarili svoje ciljeve. Mađarska nastoji e, predvoditi primjerom integracije Roma i možda i jedan od primjera rada na integraciji u Mađarskoj je taj da je 2011. godine Mađarska uz pomoć drugih zemalja članica donijela okvirnu strategiju za Rome. Tako da su sve zemlje članice bile pozvane na donošenje takvih e, okvirnih strategija za Rome. Isto tako je izrađen jedan prvi dokument e, koji je predvidio potrebu uključenja i Roma u poboljšanje uvjeta ove najveće manjine. Postoji jedan sveobuhvatan cilj u takvoj okvirnoj strategiji koji je upravo uključenje Roma u sve aspekte života, no znamo da trebamo još mnogo učiniti po tom pitanju kao i ostale zemlje, a mi u svoje ime možemo reći da ćemo uložiti sve moguće napore u to. Od 2013. godine ostvarili smo izvrsne rezultate i Zahvaljujući tome smanjena je opasnost od isključenja. Recimo u području obrazovanja ostvareni su najveći uspjesi. Tako da smo uspjeli poboljšati i sliku koju Romi imaju samima sebi. Također smo uspjeli u dobrom dijelu riješiti njihova stambena pitanja. Osigurali smo recimo također i besplatne užine u školama i u vrtićima, što je važno romskim obiteljima jer je već prehranjivanje problem za veliki broj tih obitelji. Hvala. Thank you very Puno hvala. A sada Predrag Baković, Slovenija. Poštovana gospođo predsjednice, dame i gospodo. Ja sam iz Slovenije, dolazim iz nacionalne skupštine, a isto tako radim u e, ministarstvu za lokalnu samoupravu. Prema procjenama različitih državnih e, institucija u Sloveniji imamo između 7 i 10 tisuća Roma. Njihova situacija je nešto što se spominje i u našem ustavu. Postoji poseban zakon o Romima Republike Slovenije koji upravo e, prolazi reviziju. Važno je ovdje reći da niti jedna od 28 država članica nije propisala brigu o Romima kroz poseban zakon. U ovom slovenskom zakonu stoji da se sastavlja godišnje izvješće i prosljeđuje skupštini i e, da o tome mora razgovarati odbor za unutarnje poslove. 27. rujna ove godine zaprimili smo izvješće i izdali preporuku skupštini da usvoji dosje na plenarnoj sjednici do kraja ove godine. Vlada Republike Slovenije ima i nacionalni program mjera za Rome od 2017. do 2021. godine. Postavljen je strateški cilj pojačane inkluzije Roma u opću populaciju. Postoji i odbor za zaštitu Roma te je postavljen poseban zadatak za rješavanje svih, iz, to jest postavljena je i radna skupina za rješavanje izazova s kojima se suočavaju Romi. Ja sudjelujem u rješavanju teškoća romske zajednice. Izazovi su mnogobrojni. Ja smatram da postoje četiri najveća problematična područja obrazovanje, zdravlje, sigurnost i stanovanje. Te četiri su teme međusobno povezane. Rješavanje ovih izazova mora biti odrađeno tako da se uzme u obzir opća situacija i da se s provedbom mjera počne što je ranije moguće. Inače ćemo izgubiti E, nit. Mi već imamo viziju kako te probleme u Sloveniji riješiti. Najprije problem treba definirati. Tada je lakše naći rješenje. Ja sada, nažalost, nemam dovoljno vremena kako bih ulazio u pojedinosti i predložio moguća rješenja. Možda za to bude prilike kasnije. Hvala. Hvala vama. A sada Julie Ward. Puno vam hvala. Najprije zahvaljujem svima u parlamentu što su organizirali ovaj vrlo važan skup. Od početka svog mandata ja sam uložila mnogo truda u to da se zauzmem za prava svih ljudi. Mnogo sam energije uložila i u zalaganje za prava Roma. Ja sam živjela u e, dijelu zemlje u kojemu je najbrojnija manjina bila romska. To je bio ruralni sjeverni dio e, Engleske koji nije poznat po raznolikosti, ali imali smo velik broj Roma. Ja sam se bavila umjetnošću pa sam tako provodila jedan projekt u kojemu su e, sudjelovala romska djeca. Snimali smo filmove, a djeca su govorila o svojim precima. Ja sam zaista obogačena iskustvom doticaja sa romskom kulturom. Naime, moramo tako gledati na romsku kulturu. To je jedan dvosmjerni proces komuniciranja, jedan dijalog koji se treba neprestano odvijati kako bismo dijelili međusobno iskustva i kulturu. Ne budemo li iskoristili bogatstvo romske kulture i mi ćemo e, propustiti uživanje u bogatstvu. Ja sada ovdje predstavljam sjeverno-zapadnu Englesku i nalazimo se u jednom ključnom trenutku u povijesti kada svjedočimo islamofobiji, rasizmu, ksenofobiji i isticanju drugosti drugih e, katastrofalnih razmjera. Mogu vam reći da u noći održavanja referenduma 2016. godine e, na ulici se igrala jedna skupina romske djece. To čine uvijek kao i sva druga djeca, iziđu na ulicu i uživaju u pravu na igranje. To je pravo, zar ne? Njihovi su se roditelji toliko prestrašili zbog rastućeg rasisma koji je se prelio na ulice zbog referenduma i zbog tona neprijateljstva da se ta romska djeca od tada više nisu igrala na cesti. Ja to znam zato što radim e, blizu i zato što sam povezana sa osobljem koje se bavi mladima u zajednici. Ja mislim da je dobro da su centri za mlade aktivni i da im se e, i da takvi centri nude mjesto za igru, ali istovremeno je strašno da se djeca ne mogu igrati na ulici u svom kvartu. Željela sam to ovdje istaknuti jer širom Europe vidimo stravičan manjak tolerancije prema svima koji su drugi, a to se posebno odnosi na Rome. Ja suosjećam sa mladima ja sam se povezala i sa mrežama i nevladinim organizacijama te pokretom za suzbijanje rasizma. Ono što vidim posvuda su mladi iz različitih kultura koji se okupljaju, zajedno rade zato što žele drugačiju Europu i drugačiju budućnost. Moramo imati inkluzivno obrazovanje za sve Istovremeno moramo ponuditi prostor za pokazivanje svoje kulture i za dijeljenje kulture s drugima. Tako ćemo stvoriti bolji svijet. Hvala. Hvala, nemojmo postavljati ovdje krivi primjer i govoriti izvan dodjeljenog vremena. A sada Veljko Kartazi iz Hrvatske, izvolite. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik 12 nacionalnih manjina među kojima i romska nacionalna manjina u Hrvatskom saboru. Moram reći da e, izvještaj gospođe Soraje e, me uopće nije iznenadilo jer radi se o stvarnom stanju kako je u romskoj zajednici. To je žalosno, ali istinito. Tiketu koju vučemo o lenjosti, da ne želimo raditi, to već slušamo desetljećima. Poboljšanje po pitanju i stanovanja i obrazovanja ima jako mali pomak, skoro i nikakav. Naši Romi žive kao da su u 17. u 18. stoljeću. Od obrazovanja jako teško. A kad govorimo o zapošljavanju, ja samo pitam kako bi izgledalo da jedna država živi u recesiji kao što su Romi. Romsko dijete se rodi sa recesijom i umire sa recesijom. Moje pitanje za gospođu Soraju. Imajući u vidu da ste raspravljali o izvješću Europskog parlamenta za 2017. godinu. Nastavno na rezoluciju 2017. godinu, imate li informaciju koliko se preporuka su e, sadržani u rezoluciji državama članicama prihvatila na način da su pokrenuti konkretni projekti koji do usvajanja rezolucije u tim zemljama nisu postojali. Hvala. Thank you. I think, for later that's a question. Um, Hvala. Soraja, mislim da je to pitanje za vas. A sada Stelereti Marija iz Grčke. Puno hvala predsjednice, hvala odboru Libe na pozivu na ovaj vrlo važan sastanak. Ovdje smo govorili o pojavi diskriminiranja koju trpe Romi. Nemaju pristup uslugama, ne sudjeluju općenito u društvu i ne zauzimaju važne pozicije u društvu. Mi se nadamo da ćemo moći poboljšati teške uvjete u kojima Romi žive. Oni obično žive na periferijama, gradovima, društveno su isključeni, siromašni su. To trpe sve generacije. Zbog toga je potrebna politička volja, strateško planiranje i sposobna upravljačka struktura te sudjelovanje drugih građana kako bismo se poboljšali. Zato se slažem s onime što je ranije rečeno. Politike koje smo imali do sada usmjerene prema uključivanju provođene su uvijek u svjetlu iskorjenjivanja siromaštva. To je bilo pogrešno. Na temelju vlastitog iskustva na temelju deset godina rada u ovom sektoru mogu reći da nam nedostaje jedan sveobuhvatan pristup koji kreće s nacionalne prema lokalnoj razini. Drago mi je da sada to i drugi tako vide. Svaka bi zemlja trebala osmisliti nacionalnu strategiju koja se pretače na regionalnu i nacionalnu razinu. To je ključno. Na lokalnoj razini u stvari možemo posvjedočiti diskriminaciji i lokalna je rezina ta na koju se moramo usredotočiti. To je mjesto gdje treba suzbijati antiromstvo. Na posljedku želim istaknuti sljedeće. Godišnja su izvješća izuzetno važna jer putem njih možemo vidjeti kakvi su ishodi i jesu li do krajnjih korisnika dopri, e, doprli europski projekti, a ne samo do posrednika. Za kraj želim reći i to da je vrlo važno naglasak staviti na povjerenstva za istinu i pomirbu. Smatram da je važno i ono što je ovdje rečeno, a to je da treba raditi na korijenskim uzrocima. To vidimo i u svojoj zemlji. Mi smo stvorili jedno posebno tijelo koje se bavi situacijom Roma i sada na bolji način možemo pratiti njihovu situaciju. Tako možemo bolje koordinirati, izrađivati strategije i pokrenuti se kako bismo stvorili bolju budućnost. Hvala. A sada Češka. Eva Majtasova. Dobri dan, važene dame i panove. Zastupuju tady Hvala, dobar dan, dame i gospodin. Ja dolazim iz odbora za obitelj manjine u parlamentu Češke republike. Želio bih saznati nešto više o najboljim praksama drugih država članica, a po pitanju inkluzije Roma i drugih manjina. Mislim da je antiromstvo nešto negativno i to ne bi trebalo niti postojati u našim društvima i trebali bismo se boriti protiv toga. No, s druge pak strane, Mislim da je nužno uzeti u obzir povijest i povijesne uzroke koji su izazvali antiromstvo i trebalo bismo se boriti s tim korijenjem, s tim korijenskim razlozima i pokušati razumjeti to u svim područjima našeg života. Mislim da bismo također trebali spomenuti i pitanje jezika Moramo se moći međusobno razumjeti. Romi ponekad ne govore jezik zemlje u kojoj žive, no istina je također i da ne znam puno ljudi koji su u stanju govoriti romski. Tako da i to nešto što je važno za istaknuti. Naime, komunikacija je važna. Možemo, možemo uzeti u obzir školske udžbenike koji bi bili dvojezični, dakle i na nacionalnom jeziku i na romskom, kako bi romsko stanovništvo moglo više sudjelovati u životu zajednice. Imam jedno pitanje. Znate li koliko ljudi ne romskog stanovništva mogu, e, znaju govoriti romski? Jer mislim da ako osobe izvan romske zajednice mogu, znaju govoriti romski da bi bile bolje prihvaćene od strane romske zajednice. I, dakle, treba pripremiti određene strategije i odrediti odbore, to je jasno, ali trebamo više ljudi koji će raditi i konkretno djelovati na terenu. Hvala, ovo je bilo jako dobro pitanja. Nadam se da će netko uspjeti odgovoriti na nanj, a sada sam ja zadnja na ovom popisu govornika. Dakle, dobro se sjećam da smo vodili raspravu koja je bila puna emocionalnog naboja u ovom parlamentu, Europskom parlamentu, i kada smo se borili za nacionalne programe inkluzivnosti kako bi se integriralo Rome u nacionalno društvo i dopuste da u riječ, dakle to je završilo sa skandalom u Francuskoj gdje su Romi s francuskom putovnicom bile izbačene mm, što je izazvalo zgražavanje u Europskoj uniji zbog načina na koji su se vlasti ponijele prema ljudima i zanemarile individualna prava i individualni pristup. I zbog toga su parlament, komisija i vijeće se složile oko potrebe da se pojača integracija Roma. Sada bi se želio nadovezati na nešto što je rekao Romeo Franz o e, njemačkoj federalnoj vlasti koja je odlučila da ne izradi nacionalnu strategiju za integriranje ljudi e, koji su porijeklom Romi. I gospodin Mak, da li biste vi mogli nešto reći o tome, da li je tome tako i zašto je to tako napravljeno e, i da li vi mislite da je to bio pravi način za postupanje. A još jedno pitanje, sada se obraćam svima e, za predsjedničkim stolom. Naime, htjela bih čuti kako, dakle evo, na primjer, gospodine Mak, vi ste napravili jedan povijesni pregled i usporedili ste nacističko postupanje prema židovima sa e, postupanjem prema Romima i Sintijima, ali kako da to da u današnjem društvu ne osuđujemo antiromstvo na isti način na koji osuđujemo i antisemitizam. Dakle, doista bih htjela malo bolje dokučiti taj fenomen. A sada se obraćam, dakle, kolegama za predsjednikim stolom, panelistima. E, Soraja Post će prva dobiti riječ, a onda ćemo nastaviti istim redoslijedom kao što su nastupali. Hvala predsjedavajuća. Najprije dopustite da komentiram vaše komentare Mislim da je obrazovanje ključni alat za integraciju, uspješnu integraciju. No, postoje dvojako obrazovanje. Mislim da i romska zajednica mora biti podučena i o svojoj vlastitoj povijesti i o svojoj kulturnoj baštini Roma, Sinta i ne Roma, jer mislim da stoljećima su Romi živjeli u većini naših europskih zemalja, tako da postoji zajednička kulturna baština, a isto tako nedostaje poznavanje u našoj zajednici o e, teškom postupanju koje su Romi proživjeli e, kroz stoljeća sve do danas. Tako da i to neznanje postoji i kod neromske zajednice. Tako da bi bilo dobro obje strane podučiti o tome. I na taj način se i gradi povjerenje. Jer ako ste isključeni, ako ste manjina i ako ste stoljećima proživljavali loša postupanja, kao što je to bio slučaj romske zajednice, onda doista nije lako vjerovati ili imati povjerenja. I vjerovati u to općenito da će projekti koje drugi vode za nas biti uspješni. Dakle, na samom početku potpisivanja i sudjelovanja, to sve mora biti rađeno zajedno s Romima. I zato sam tražila e, osnivanje odbora za istinu i pomirenje u svim zemljama, svim državama, zemljama članicama Europske unije. Mi smo to napravili u Švedskoj i dokumentirali smo sve što se događalo od 1900. do danas, dakle više od stoljeća i isto smo Evo, tu smo uključili i đake u školama kako bi se jednostavno osvijestilo e, kakva je ta situacija bila, zašto i kako u civiliziranim, bogatim civiliziranim društvima kao što je Švedska, kako? Evo, da još uvijek imamo u Europi situaciju u kojoj 12 milijuna ljudi živi u uvjetima u kojima žive. Dakle, važno je razumjeti povijest, važno je priznati to i stvoriti novo poglavlje jednakosti gdje ćemo imati inkluzivnost na umu, naravno i kvoću življenja. A kada govorimo o izvješću, ja sam stavio neke primjere, nekoliko primjera tamo. Dakle, 12 stranica ovog izvješća su preporuki i prijedlozi. A kako je to zva, započelo sve? Evo, bit ću kratka, ispričavam se. Dakle, ja sam 40 godina bila aktivist i nikada nije bilo moguće govoriti o antiromstvu kao specifičnom vidu nasilja prema Romima. To se uvijek doživljavalo kao društveni problem. Zašto? Pa zato što nikad nitko nije htio priznati antiromstvo koje je korijen toga svega. Dakle, 2015. prva rezolucija i u četvrtom mjesecu 2015. prvi put se govori o antiromstvu i tada se ono priznaje. I od tada sve europske institucije koriste tu definiciju. I razumiju da je to izvorni problem svih tih drugih društvenih problema. Dakle, u istoj rezoluciji isto tako se priznaje i holokaust Roma i komemoracija e, holokosta Roma. Dakle, počeli smo od početka, ali jako je važno bilo priznati ove konkretne vidove rasizma i čim se to priznaje, onda je lakše nositi se s time. Drugo pitanje bilo je jezik. Ja ne mislim da ima baš puno ne, ljudi iz neromske zajednice da govore romski. No, to je jako čudno i to je u biti neuspjeh e, društva ako romska zajednica ne, nije u stanju govoriti jezik e, zemlje u kojoj živi. Bilo je tome tako zbog segregacije, zbog segregacije mjesta u kojima žive. Da, ako niste uključeni u zajednicu, kako, e, dakle, ako ćete vi govoriti grčki sa mnom, pa ja ne mogu naučiti vaš jezik jer nisam u vašoj zajednici, a ako živim pored vas u Grčkoj, onda bih vjerovatno i ja naučila ovaj, grčki. Da, evo, ovim ćemo upravo, na ovaj način ćemo i predati riječ drugom govorniku. Uh, gospodin Plos iz Agencije za temeljska prava, vi možete, evo, možda odgovoriti na pitanja koja, za koja vjerujete da su vama postavljena i molim vas da budete dosta sintetični. Evo, nastavit ću biti jako kratak, evo sam jednu stvar želim reći. Naime, jako često rad na inkluziji Roma provodi se ili osmišlja kao filantropska aktivnost. Dakle, ti jadni ljudi pate, moramo nešto učiniti. Mi smo kršćani, naša vjera nam kaže da trebamo pomoći drugima. I naravno, to je hvale vrijedno, no i jako dobro. Međutim, ne smijemo zaboraviti da se ovdje radi o upravljanju, a upravljanje i ljudi koji upravljaju e, su potpisali međunarodne sporazume i u kojem preuzimaju obvezu da će prema svom stanovništvu bez obzira na vjeroispovijest, na nacionalnu skupinu ili, ili hendikepe ili bilo što prema svim svojim građanima postupati na isti način. Sad, kada analiziramo podatke koje ćemo uskoro objaviti, krajem studenog Dakle, kompilacijom podataka i analizom istih e, vidjeli smo da htjeli mi to ili ne, nažalost u Europskoj uniji boja kože je važna stvar i to je realnost e, stavnost s kojom se moramo suočiti i to se tiče svih e, osoba crne boje kože ili Roma ili bilo koga ko ima, ko ima drugu boju kože. I to se, time se vraćamo na, na noćne more iz E, razdoblju drugog svjetskog rata ili međunarodnog razdoblja, ali moramo se s time suočiti jer je to jako prisutno. Hvala, gospodin Mak. Hvala. Pa da, Njemačka ima ono što nazivaju e, niz integriranih mjera. I uostalom naša organizacija je bila dosta kritična prema vlasti, odnosno vladi koja je izradila strategiju protiv borbe protiv siromaštva, a da se ne spominje e, borba protiv romstva. I zašto, dakle, manjina koja, je, koja živi e, u toj zemlji već stoljećima, zašto je stigmatizirana kao skupina ljudi koju treba i dalje integrirati? Dakle, ta kritika, to su svjestili i napravili smo veliki pomak naprijed kako bismo riješili pitanje antiromstva i kako bi se pokrenula nova rasprava i kako se ne bi gledalo na Rome kao takve, već na društvo i tu se treba priznati da aktivizam Sinta i Sintija i Roma je e, bilo jako važno i isto kao što je slučaj bio 95. i e, pitanje holokausta, priznanje holokausta. Dakle, e, mi smo kritizirali vlasti koje su često govorile da ovo, ovo spada u taj odjel, ono u onaj odjel, ali nije postojala politička volja da se to sagleda u globalu. Mi se sada upravo zalažemo e, e, za to da Njemačka preuzme vodeću ulogu u budućem predsjedanju Europske unije 2020. godine i to je nešto na čemu svi trebamo zajedno raditi. Drugo pitanje. Zašto imamo takvu razinu antiromstva diljem e, društva, zašto nema sankcija, zašto nema reakcije. Pa to je nešto što je društveno prihvaćeno. I svi vi, svi mi ovdje imamo ključnu ulogu, jer naime, ne može se prema tome postupati kao nečemu što ovisi o ministarstvima i nekim tehničkim projektima. Moramo imati političku volju, moramo imati novi diskurs u kojem nećemo gledati na Rome, već na cjelokupno društvo i na našu odgovornost. I ja sam jako zadovoljan što smo u Istočnoj Njemačkoj stvorili konsenzus oko demokratskih e, stranaka da se promijeni paradigma, da imamo jaku, e, jak diskurs e, da se bavimo antiromstvom i u ovoj e, ekspertnoj skupini za antiromstvo. Ja sam bio u kontaktu s brojnim ljudima diljem Europe gdje sam vidio da ima sve veći broj e, članova romske zajednice u nacionalnim parlamentima, tako da je to jako, jako dobro i imamo ljude koji e, se uzdižu i nadam se da će ih biti više i u briselskom parlamentu. Hvala, gospodin Hamemen. Vi ćete zaključiti ovu raspravu. Hvala. Da, slažem se onim što je rečeno, da ima jako malo zastupnika Roma u Europi. Danas to moramo mm, uvidjeti oni su nedovoljno zastupljeni e, s obzirom na broj e, stanovništva. No ovdje u Briselu se odvija jedna jako važna promjena. Naime, prešli smo iz situacije u kojoj problemi obrazovanja, stanovanja, zdravstvene zajednice i zapošljavanja. E, ne smatramo ih više kao društvenim socijalnim problemima. Naravno da jesu djelomično, ali ne samo to. No ono što je rečeno od na ovom sastanku jeste da se mi sada fokusiramo isto tako i na izvorne probleme tih problema, a to je imenom antiromstvo. Dakle, trebamo započeti sa efikasnim obrazovanjem, informiranjem ljudi, cjelokupnih zajednica o tome o čemu govorimo. Dakle, moraju znati što je romska kultura i koja su romska prava. I to je jedna od stvari za koje se nadam da će doći, da će to dosegnuti, dokučiti zastupnici diljem europskih zemalja. A zašto, e, dakle, e, zašto svi podržavaju borbu protiv antisemitizma, a ne borbu protiv antiromstva? Pa ja mislim da je jednostavno rješenje to da je romsko stanovništvo bilo toliko e, reprimirano i toliko e, ubijeno u pojam da im je teško jednostavno se organizirati kao zajednica i učinkovito se boriti za to. Dakle, ovdje je problem nerazumijevanja i to je, a tome je tako zbog ponašanja većine i kada ljudi govore o romskim pitanjima, o problemima Roma, problemima Cigana, dakle, treba pitati koji, otkud problem? Pa to je gađi koji e, se njihov stav prema Romima. Da, ima i problema e, koji se koji su izazvani, e, koji, koji, do koji dolazi zbog stavova Roma, ali velika većina toga je izazvano stavom Gađima, dakle većine i njihovom stavu prema Romima. Hvala vam. Evo, zaključujemo ovaj prvi panel. Sada ćemo malo promijeniti sastav za predsjedničkim stolom. Dopustite da zahvalim e, gostima e, s ovog prvog panela. Nastavit ćemo kroz nekoliko minuta s drugim panelom. Ako želite uzeti govor kasnije, možete mi dati, odnosno možete predati e, plave plave listove, a sada imate roza listove koji su na vrhu vašeg dosija. Gospođa Pasučova iz Češko e, će bit, će prva govornica u drugom panelu. Evo, vraćamo se odmah. Okay, jasno mi je da je četvrtak poslije podne, nećemo prekoračiti dodijeljeno vrijeme niti minut, za minut, dakle šest sati je šest sati točno. Svjesno mi je da se ljudi moraju malo protegnuti i u ovom domu je jako teško naći odgovarajuće mjesto gdje se može, gdje je dopušteno pušiti, zapaliti cigaretu. No, evo, E, pretpostavljam da će se ljudi jedan po jedan ponovno uvlačiti, ali moramo sada početi raditi sa drugim e, panelom gdje se bavimo sa e, strategijom za borbu protiv antiromstva, dakle da se prihvatim bilješki. Dakle, u ovom drugom dijelu međuparlamentarnog sastanka razgovarat ćemo o mogućim rješenjima, a, bilo bi lijepo, jeli, da se poboljša borba protiv antiromstva kao što to e, prigodno dana e, tražio Europski parlament svoje rezolucije. Dakle, e, odbor Libe ima obvezu temeljem ove rezolucije da uzme stručna mišljenja, se savjetuje stručnjacima za daljnji rad. Dakle, prezentacija prvotnih e, informacija iz te studije koje će kasnije biti objavljene bit će uvod u rad na drugom panelu i za nastavak e, rasprave. No prije nego dam riječ sljedećim govornicima, dopustite da vas podsjetim kako smo organizirani. Dakle, već znate imamo nekoliko plavih obrazaca, formulara ovdje Dakle, koliko želite e, se javiti, to je za plavi, e, uzmete plavi obrazac, to je za kolege iz nacionalnih e, parlamenta, kolege iz Europskog parlamenta znaju kako stvari funkcioniraju, javite mi se, ja ću ostaviti na popis govornika i dalje ćemo na izmjenično, dakle, imati jednog govornika iz nacionalnog, jednog iz Europskog parlamenta. Ovisno o tome koliki će taj popis govornika biti, e, reći ću vam na početku koliko ćete minuta moći govoriti, no svakako moramo imati na umu da je šest sati, šest sati, dakle satnica kraja. A sada gospođa Lina Fosiljute, to je veliki izazov ovom parlamentu ispravno izgovarati prezmena, dakle Fosiljute koja je e, istraživač u Centru za europske političke studije, CEPS, jako poznata stvar ovdje u Briselu i autorica studije koju je jedna od, jedan od autora studije koju sam malo prije spomenula. Dakle, gospođo Vosiljute, znate kako stvari funkcioniraju, imate na raspolaganju 10 minuta za uvodno izlaganje. Izvolite. Hvala. Imam i PowerPoint prezentaciju koju ću također prikazivati. Evo molim malo nazad. Hvala što ste nas pozvali i što ste naručili ovu studiju, a želim zahvaliti glavnoj upravi za unutarnju politiku DJ Pol na tome što nas je pozvala. Dakle, ovo su početni nalazi naše studije koja je tek u početnoj fazi. Kao što vidite, imamo rok do kraja studenoga za dovršetak rada na studiji. Riječ je o multidisciplinarnom radu koji ukuplja nacionalne stručnjake i više autora. Obuhvatili smo sedam zemalja članica i pomoću studije prikupljamo njihova iskustva na nacionalnoj razini, razgovaramo sa ministarstvima i predstavnicima civilnog društva kako bismo ustanovili što je do sada učinjeno i što moramo poduzeti u budućnosti po ovom pitanju. U ovom trenutku, kao što vidimo na ovom slajdu, usredotočili smo se uglavnom e, na isključenje iz gospodarskog života i to je spomenuto i tijekom prethodnog panela, odnosno kako to da Romi u prosjeku umiru 17 godina mlađi od ostatka stanovništva i kako to da romska kućanstva još uvijek nemaju priključke na tekuću vodu ili sanitarije i druge usluge koje su prisutne u ostalim slojevima stanovništva. Dakle, sadašnja situacija je takva da Romi nisu politički zastupljeni, kao što je već spomenuto, i postoji antiromstvo i institucionalna diskriminacija. Unatoč tome što je izvojeno 90 milijardi eura za e, najpotrebitije zajednice u Europi, sukladno strategiji Europa 2020. godine, još uvijek studije pokazuju da su ostvareni malobrojni pomaci napred. Došlo je dapače do određenog nazadovanja, naročito kada je riječ o zločinu iz mržnje. Evo, to su te nejednakosti koje postoje i to je još jedan prisutan oblik rasizma koji valja riješiti. Evo, ako bacimo pogled u budućnost i nastojimo ostanoviti kako možemo omogućiti uključenje Roma i boriti se protiv antiromstva, pa e, tu vidimo razne prijedloge za budućnost. Dakle, trebamo se boriti protiv diskriminacije, osigurati jednakost. Dakle, trebaju nam institucije koje će jednako postupati prema svim građanima bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Zatim trebamo izgraditi povjerenje i to bi mogla biti uloga povjerenstva za istinu i pomirenje kao što predlaže rezolucija Europskog parlamenta. Dakle, tako povjerenstvo bi trebalo prepoznati povijesne uzroke takvog postupanja i riješiti posljedice toga u društvu. Zatim, vladavina prava. Postoje institucionalni oblici diskriminacije koji štete ne samo Romima, nego polako erodiraju demokratske procese i trebaju nam e, institucionalni oblici nadzora koji bi spriječili e, da e, se ponavlja kazneno djelo zločina iz mržnje. To zadire u samu srž međusobnog povjerenja koje pretpostavlja da se vladavina prava i sva ljudska prava i temeljna prava jednako primjenjuju u čitavoj Europskoj uniji. Zatim četvrto, sudjelovanje u političkom e, životu za Rome. Dakle, trebaju nam e, projekti koje će osmisliti Romi i koje će provoditi Romi. Dakle, zato nam e, treba osnaženje Roma i pruženje mogućnosti za samostalno zastupanje, što trebamo daleko ozbiljnije shvatiti. I na kraju imamo i lokalne planove za uključenje Roma. Kao što je rečeno prije, treba nam e, sveobuhvatni i holistički pristup e, Romima i trebamo ukloniti i prepreke na koje nailaze Romi na lokalnoj razini. Zašto vladavina prava? Europa je najbogatiji kontinent e, i jedan od kontinenta koji ima najnapredniji pravni sustav, no ipak ne raspolažemo instrumentima kako bismo e, riješili institucionalne i sustavne povrede prava Roma. I takvoj situaciji svjedočimo sve češće. što bi mogao učiniti europski pravni okvir. Dakle, trebao bi prepoznati ponavljanje određenih povreda prava i prijaviti to međunarodnim tijelima. Također treba bi prikupljati i sudsku praksu u tom smislu i treba poboljšati također i nadzor korištenja europskih sredstava i mehanizme za evaluaciju u skladu sa poštivanjem temeljnih prava i vladavine prava. Evo, to je već dijelom učinjeno, ali mislim da bismo mogli otići korak dalje. Vidimo ovdje pregled sustavnog nepridržavanja smjernica različitih međunarodnih i regionalnih tijela. Dakle, tu se može učiniti još i više, naročito pomoću mehanizma provedbe, tako kako ne bi došlo do opetovanog kršenja prava Roma. Kada govorimo o procesu pomirenja i razotkrivanja istine, vidimo da nema razumijevanja za ono što se događa Romima. Dakle, Romi i društvo općenito moraju biti upoznati sa, ono, sa onima što se događalo Romima u raznim zemljama i e, Romima koji su žeto različitih kaznenih djela treba osigurati pristup pravdi, dakle pravne lijekove i ostale oblike prijavljivanja i e, ispravljanja nepravdi. Također treba to potkrijepiti i izgradnjom povjerenja i to bi mogla učiniti posebna povjerenstva. E, ako razmišljamo o načinu kako to postići, jedan od mogućih načina mogao bi biti da Europski parlament sam pokrene istražno povjerenstvo ili istragu ili još jedan način bi bio dijalog na visokoj razini kao što komisija predviđa u ostalim pitanjima ili bismo mogli razgovarati o tome na koji način e, ostvariti taj proces, ali i svakako možemo mnogo naučiti iz iskustava Švedske i Njemačke koje nam daju primjer koji mogu preuzeti i druge zemlje članice jer u te dvije zemlje se požiže osjetljivost za ta pitanja i također se smanjuje e, razina antiromstva. Zašto sudjelovanje Roma? posljednjim europskim e, okvirom predviđene se neke strukture za sudjelovanje Roma, ali e, civilno društvo Roma može igrati veću ulogu u boljem e, praćenju i nadzoru osmišljavanja, financiranja i provedbe lokalnih aktivnosti. Romske organizacije vrlo često teško pristupaju velikim količinama sredstava, tako da bismo im mogli osigurati i manje inicijative o zajednici koje bi omogućile Romima da preuzmu u vodstvo u svojim zajednicama i e, također smanjile siromaštvo. Evo, ovo je početna faza studije koja će biti dovršena do kraja studenoga i ako budete imali bilo kakvih pitanja ili komentara, rado ću na njih odgovoriti. Hvala. da ćemo imati na kraju. Sljedeći e, govornik je Claude Kahn e, iz e, Ureda un za ljudska prava i on će nam iznijeti neke pouke koje možemo izvući iz provedbe okvira EU-Roma. I također će iznijeti neke razmišljanja o mogućim mjerama za razdoblje nakon 2020. godine. Dakle, vi također imate 10 minuta za svoje izlaganje. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala poštovanim kolegama na tome što su ostali na drugom panelu. Ja ću iz svog kursa e, iznijeti neka razmišljanja o onome što smo do sada čuli i onda ću nastojati također e, iznijeti nešto novo. Ne želim ponavljati ono što je do sada e, rečeno, ali najbitnije dakle, čuti i dojbe koje iznosi romska zajednica i tome dodati u jednu perspektivu. Dakle, sada smo na srednjoročnoj reviziji europskog okvira i mi raspolažemo istom podacima kao i vi, naročito podacima o prevarama koje su nam davale e, komparativne podatke za prethodno razdoblje 2011. do 2016. godina i na temelju toga smo izradili prvi niz politika za Rome i mislim e, da je Fara to jako dobro sažeo. No možemo zaključiti da je došlo do pozitivnog napretka u nekim područjima. Došlo je do većeg broja upisa djece u vrtiće i škole. To je nešto što pozdravljam. Imamo pozitivne pomake u nizu drugih područja, ali imamo i neke nedostatke i promašaje kada je riječ naročito o segregaciji. Postoji pojačana segregacija u zemljama članicama u prethodnom razdoblju iz 2011. do 2016. godine, što je e, razlog za zabrinutost. No, rekao bih da to nije neočekivano. Dapače, Romi nastoje prodati ostatak društva i zahtijevaju više obrazovanja i zbog toga dolazi do odbacivanja od strane većine. Iz tih e, razloga u svojim e, komentarima na zaključke Europske komisije prošlog listopada da e, trebamo imati strategiju za razdoblje nakon 2020. godine koja će se nadovezati na sadašnji europski okvir i nadam se da će do toga i doći. Čini se da postoji pozitivan zamah u tom smislu, ali htjeli smo jasno reći da tu strategiju i okvir za inkluziju Roma treba i nastaviti. I također pri tome treba staviti naglasak na desegregaciju i na suzbijanje antiromstva. Ove brojke smatramo da zahtijevaju i veće poklanjanje pozornosti i e, u Romima u našem financijskom okviru za razdoblje nakon 2020. godine. Vidjeli smo također i neke prijedloge u tom smislu i u ovako teškim okolnostima naravno da je došlo do zahtjeva za rezovima, ali ovdje bih rekao da ono što stoji u prijedlogu komisije nije toliko smjelo i detaljno kao ono što je bilo u prethodnom programskom razdoblju, no trebalo bi zapravo biti obrnuto. Dakle, trebali bismo staviti jači naglasak na e, suzbijanje antiromstva i segregacije. I mislim da i u samim e, uredbama treba naglasiti da zemlje članice trebaju prikupljati podatke o onome što se događa kada je riječ o uključenju Roma u društvo, a to još nemamo. Dakle, nadam se da će se u nadolazećim raspravama više upravo o tome razgovarati i da će se tome pokloniti pozornost e, i u budućim uredbama, dakle u ESF-u plus i u sličnim dokumentima. I naravno slažemo se sa prijedlogom e, povjerenstva za istinu i pomirenje i sa zaključcima općeg vijeća o Sintima i Romima u Njemačkoj i vidimo da e, nam se ljudi obraćaju i kažu da je to dobar mehanizam za rješavanje i uklanjanje ukorijenjenih e, stereotipova, nerazumijevanja i nejasnoća i nerazumijevanja koje postoji u društvu nepoznavanja povijesti Roma što je dovelo do emarginacije. Ono što smo čuli od Švedske, od Norveške i iz drugih dijelova svijeta pokazuje da je to dobar korak koji treba poduzeti kako bi se e, zapravo popunila ta rupa u znanju. U rezoluciji Europskog parlamenta stoji da će se uspostaviti takva povjerenstva na nacionalnoj i na europskoj razini, a u sljedećih 20 mjeseci treba to ostvariti na nacionalnoj razini. Dakle, čim e, se uspostavi novo povjerenstvo do kraja iduće godine, možemo se vratiti na europsku razinu i vidjeti što rade e, europske članice. Dakle, će konsenzus i to treba sada prenijeti na europsku razinu. Evo, htio sam e, još spomenuti niz drugih pitanja koja jesu detaljna, ali ipak bitna. Čuli smo važno izlaganje komisije i Vijeća Europe koje se sastaju ovoga tjedna u kojem stoji da 80% ljudi koji su izgnani iz zemalja članica u Srbiju su Romi. Možda će neki misliti da je to e, slučajnost, ali mislim da to mišljenje ne stoji. No, bilo to slučajno ili ne, željeli bismo, željeli bismo podsjetiti na to da ako nekoga izdvojite iz društva i iznate u drugu zemlju, da je to destruktivan čin i da to ne pomaže društvenoj inkluziji. To nije nešto što će uključiti osobu u društvo, a to može imati daleko sežne posljedice. I mi smo upoznati sa nizom takvih slučajeva i mogu reći da to nisu ljudi koji su jučer ovamo stigli, nego su to ljudi koji su rođeni u Njemačkoj, Austriji, Italiji ili drugim zemljama zapadne Europe i koji su izgnani u Srbiju, Bosnu ili Kosovo. I to ima teške posljedice po osobu i po obitelj, a to šalje i lošu poruku tim zemljama kandidatima, jer im se kaže evo vam novac, naše zemlje se ne mogu nositi s ovim pitanjima, iako je riječ o malom broju ljudi, dakle vi se pobrinite za njih. Dakle, s jedne strane se zemljama kandidatima kaže pobrinite se za inkluziju Roma i one dobivaju također i sredstva Europske unije kako bi to učinile. S druge strane im se kaže pa, to nije moguće, mi to ne možemo ostvariti. Zašto bi se vi trebali onda? No, mi trebamo reći da istjerivanje nije način. Dakle, inkluzija zahtjeva da se uklone te politike koje predviđaju tako nešto. Također, pratili smo i mm, policijsku e, pretragu u e, Slovačkoj 2013. godine. Dakle, 60 policajaca je počinilo e, kršenja ljudskih prava i pokrenuta je istraga koja je trajala jedno dvije godine i e, zaključena je bez ikakvih e, optužaba na račun policajaca, a početkom e, prošle godine svjedoci su optuženi za razna kaznena djela, između ostalog i krivokletstvo. I to ide od rasne diskriminacije do neodgovornosti policije i ulazi također i u pitanje e, građanskih prava u Europi i do pitanja kažnjavanja počinitelja i slučajeva kada su počinitelji policajci. Dakle, mislim da to takve slučajeve treba brzo rješavati i da naravno se ne smije kazneno goniti ljude koji su se samo, sami hrabro javili policiji kako bi svjedočili. Dakle, vrijeme je da Češka i Slovačka to priznaju i da plate oštetu ženama Romima i ostalim žrtvama cijelog tog događaja i to je također e, od početka 2000. godina na dnevnom redu našeg ureda i to je e, također i na dnevnom redu Češke i Slovačke, Čehoslovačke tadašnje od 1977. i to je nešto što e, naše vlade moraju riješiti. Hvala vam. Puno hvala. Uvijek moramo dovesti nekoga izvan institucija EU-a ko nam govori o slučajevima po državama članicama. oni koji jesu iz tih država članica govore o općenitim pitanjima. Vama svakako hvala na otvorenosti. Sljedeća, gospođa Jelena Jovanović. U mojim bilješkama piše da je ona glas civilnog društva – Time nam je sve postalo jasno. Ključno je da se civilno društvo čuje u ovome panelu. Vi igrate vrlo važnu ulogu u pogledu integracije Roma. Predstavnica ste mreže Ergo i govorit ćete o najboljim praksama iz perspektive NVO-a sa iskustvom širom Europe. Imate 10 minuta na raspolaganju, izvolite. Puno hvala. Ja bih eh, na samom početku željela ispričati ravnateljicu mreže Ergo. Gospođa Rodanova je na vrlo važnoj misiji u Ukrajini. Tamo pokušava Znači, e, načine za suzbijanje zločina i nasilja protiv Roma koji su sve češći i češći. Ja ću dati sve od sebe da ju predstavljam kako treba i da predstavim ovdje ne samo mrežu iz koje dolazim, već i druge nevladine udruge s kojima surađujem. Na samom početku želim istaknuti da smo vrlo oprezni kada govorimo o primjerima najboljih praksi. Moram biti iskrena, mi ne mislimo da smo najbolji u svome poslu. Govorit ću međutim ipak o tri inicijative koje bi se mogle opisati kao prakse koje obećavaju i koje su urodile plodom u kraćem roku, no ipak ne znamo kakvi će biti učinci na duži rok i njihov krajnji ishod. Mi smo ovdje zato što se Ergo bavi suzbijanjem antiromstva i to već dugi niz godina. U ovom izlaganju ja bih e, vam voljela nešto reći o utvrđenim potrebama i konkretnije nedostacima koje su utvrdile udruge civilnog društva a tiču se suzbijanja antiromstva na nacionalnim razinama. Kada kažem na nacionalnim razinama, mislim pritom na to da smo povezani sa predstavnicima civilnog društva širom Europe, ali i u regiji Zapadnog Balkana. Nakon što kažem nešto o tim nedostacima, reći ću vam glavne preporuke. Preporuke se temelje na informacijama koje su ponudile udruge civilnog društva. Prije no što krenem sa samim izlaganjem, želim vam objasniti gdje smo skupili informacije. Radi se o važnim inicijativama, a jedna od njih je inicijativa kojom se osnažuje zajednica Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. E, na tome rade glavna uprava NIR i mreža Ergo. Romske udruge iz šest zemalja Balkana i e, iz Turske su se povezali. Moram ovdje istaknuti još nešto što je važno a to je inicijativa Roma Civil Monitor. Ime je puno duže, no ako ovo ukucate u tražilicu naći ćete više informacija. To je parlamentaran projekt koji vodi glavna uprava za pravosuđe i e, uz kojim i u kojemu se surađuje sa sveučilištu u Budimpešti. povezalo se 90 organizacija civilnog društva i stručnjaci i stručnjakinje iz 27 država članica. Ove dvije navedene inicijative imaju zajedničko obilježje, a to je aktivnost kojom se bave. Konkretno izvješćuju o antiromstvu i borbi protiv antiromstva. Dakle, to je aktivnost kojom se bave u obje inicijative. Treća inicijativa nije projekt, već je neformalnije prirode. To je nama važno zato što smatramo da na europskoj razini treba graditi koalicije. To je Alliance Against Anti-Gypsism, Savez protiv antiromstva. Ergo mreža, a i druge udruge za Sinte i Rome kao i Europska mreža e, su se povezale. Savez je objavio jedan referentni dokument o antiromstvu, zato što su članice samog saveza shvatile da moraju osmisliti radnu definiciju antiromstva. Na taj način se pojavu može bolje shvatiti. Važno je i podići E, svijest o svim vrstama manifestiranja te pojave. To je važno. Dokument uživa potporu stotina aktora, između njih i organizacija civilnog društva, koje shvaćaju da je kutno krajnji čas da se čuje perspektiva onih koji shvaćaju da je cijeli problem način na koji većina e, percipira i postupa prema Romima i Sintima. A sada nešto o tome što tvrdi civilno društvo. Povijesno je antiromstvo nešto što postoji u različitim društvima, u institucijama, no važne institucije ne prepoznaju i ne shvaćaju što je to antiromstvo. Uz to postoje veliki nedostaci koji su utvrđeni ne samo u razumijevanju i prepoznavanju te pojave, već i u smislu manjka institucionalnih struktura i kapaciteta, te manjka aktivnosti od strane institucija. To su povezani problemi jer relevantni akteri ne shvaćaju što je antiromstvo. Budući da to ne shvaćaju, ne prepoznaju to na dijelu, a to znači da to i ne suzbijaju koliko bi mogli. Jednako tako, postoji manjak eksplicitnog prepoznavanja antiromstva, zbog čega je nemoguće osmisliti konkretne pokazatelje i odrediti određene resurse za suzbijanje antiromstva. Zbog toga što se eksplicitno ne prepoznaje antiromstvo, dolazi do toga da institucije nisu sposobne pratiti, vršiti monitoring antiromstva i evaluirati kako treba učinke državnih politika. Želim također reći da treba shvatiti kakve su to različite dimenzije antiromstva. Jedna od dimenzija koja predstavlja najveći izazov, a moram ju istaknuti, je institucionalizirano antiromstvo. Naime, institucije dopuštaju antiromstvo jer policija ne reagira e, na nasilje protiv Roma ili na počinjenje kaznenih dijela. Antiromstvo je nešto što je prepoznato u medijima, javnim narativima, obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju i tako dalje. No, nakon više od 70 godina nakon drugog svjetskog rata Romi još uvijek pate od zločina iz mržnje. To se odnosi na Rome, Sinte i ostale skupine koje se smatra ciganima. Udruge civilnih društva izvješćuju o tome. Rasistički element je neprepoznat Predrasude su neprepoznate, a zločini iz e, mržnje protiv Roma, Sinta i onih koje se percipiraju kao cigani su nešto što se u društvu dopušta. Osim utvrđenih nedostataka, mi smo osmislili i preporuke koje bismo danas željeli ovdje izložiti. Neke od tih e, preporuka su upućene institucijama EU-a, a neke međunarodnim dionicima. Važno je postaviti antiromstvo kao prioritet i uključiti ga u okvir mjera za antiromstvo. Treba imati konkretne mjere reagiranja na antiromstvo u svim svojim oblicima. Uz to naglasak treba staviti na antiromstvo kao horizontalan, sveobuhvatan problem u Savezu i u mreži. Mi podržavamo sve ono što je rekla Soraya E, post, a e, povjerenstva treba postavljati i po državama članicama i na razini Europske komisije. Mi vjerujemo da su aktivnosti EU-a e, u pravom smjeru, ali nemaju nikakvog smisla ako nacionalna tijela neće raditi na prepoznavanju i suzbijanju antiromstva. Države članice, a i zemlje koje se žele pridružiti EU, trebale bi prepoznati i ojačati borbu protiv antiromstva kao posebnog oblika rasizma. To se može na sljedeći način postaviti borbu protiv antiromstva kao prioritet kada se radi o strateškim dokumentima koji se bave Romima. Uz to treba pravno riješiti tu pojavu. Treba racionalizirati sve relevantne državne i javne politike, recimo nacionalne akcijske planove za suzbijanje rasizma i uključiti u to antiromstvo. Uz to treba sa sve dodijeliti financijska sredstva, to je preduvjet za provedbu politika. Na taj način borba protiv antiromstva neće biti na papiru, već konkretna. Nakon toga Državne institucije i odgovorna nadležna tijela moraju pratiti, bilježiti i izvješćivati o antiromstvu, a to je nešto što se za sada gotovo pa i ne radi. Na posljedku, institucije moraju početi nešto raditi na području zaštite ljudi koji trpe antiromstvo svakog dana svog života. Nadležna tijela kao i države moraju stvoriti mogućnosti e, pristupa pravosuđu za sve koji trpe od antiromstva. I mislimo da nacionalni dionici također trebaju raditi, ojačati političku volju i suzbijati tako antiromstvo. Trebali bi i doprinijeti izgradnji društva bez rasizma. Hvala. Hvala. To je taj politički trik. Nekoliko puta reći na posljedku, na posljedku, na posljedku. U svakom slučaju povezali smo se sa Cepolom. Parlament je dakle pristupio obrazovnoj instituciji za policajce kako bi se borili protiv institucijskog antiromstva i to uključilo u obuku policajaca. O tome mogu nešto više reći kasnije. A sada imamo dva predstavnika nacionalnih parlamenta. Tu je Katalin Dimitru Toma koji nam dolazi iz Senata Rumunske i Veljko Kajtazi koji je e, iz Hrvatskog sabora. Za početak gospodin Toma, a nakon toga gospodin Kajtazi. Svaki od vas ima osam minuta. Puno hvala. Velika mi je čast biti ovdje. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, zaista mi je čas udjelovati u ovoj osjetljivoj raspravi koja se povela već nekoliko puta uvijek se pokušava utvrditi najbolji pristup. Redefiniranje inkluzije Roma iz europske perspektive traje već 650 godina. To je težak i polagan proces u brojnim državama članicama. Rumunska strategija za Rome ne samo da nije ispunila svoje e, ciljeve, već dolaz, e, dovodi do ekskluzije i do rasnih predrasuda. Što je ishod svega? Masivne migracije u zapadne zemlje Roma koji žele preživjeti. Antiromstvo je nešto što će postati vrlo često korišten pojam u radu e, europskih institucija i u službenim dokumentima. To je horizontalno, transverzalno pitanje politika kada je riječ o suzbijanju diskriminacije. Rumunski senat odnosno njegov odbor za europska pitanja je i tekako zabrinut za stanje Roma i zato je predstavilo mišljenja o nezakonodavnim dokumentima EK eh, od 2011. godine putem okruglih stolova sa predstavnicima Roma i civilnog društva i državnim institucijama. Sada treba krenuti sa pristupom pomirenja i inkluzije. Jednako tako e, pokušali smo putem zakonodavnih prilagodbi e, ugraditi novi način razmišljanja o afirmativnoj akciji i diskriminaciji. Imali smo u vidu povijesna obilježja rumunskih Roma i na taj način smo željeli osmisliti budući pristup na nacionalnoj i europskoj razini. Najvažnije je da se suzbija antiromstvo i stereotipi poput orientalizma i ciganstva. Isto tako treba na europskoj razini postaviti standarde za javne politike koji će odražavati povijesnu stvarnost Roma i antisemitizma te rasizma općenito. Sudjelovanje Roma u civilnom društvu te u donošenju odluka i izradi politika je također nužno za preuzimanje kolektivne odgovornosti i poštivanje načela solidarnosti. Romi u vodećim pozicijama su nužnost kako bi se promicalo tu manjinu kao sposobnu da e, preuzme snažne uloge i postane snažnim dijelom društva. Isto tako, treba raditi na specifičnostima, pitanjima emigracije i imigracije, improviziranih nastambi, preživljavanja poput prosjaka, uličnih e, svirača, skupljača otpada, sitnih kriminalaca i sl. Jednako tako treba doraditi društveni ugovor između društva u cjelini i romske populacije. Taj društveni ugovor mora objema stranama omogućiti inkluziju, socijalnu pravičnost i osnaživanje populacije Roma i to putem ciljanih programa i strategija. Treba krenuti i sa proturasističkom kampanjom u javnosti za zaštitu romskih majki i djece posebno. To bi trebalo biti i na nacionalnoj i na europskoj razini kako bi se suzbijalo antiromstvo i diskriminacija. Rumunjska pozdravljam e, osmišljavanje jednog testnog laboratorija za propise i javne politike kojim će se pratiti što se čini po pitanju antiromstva i čime će se na progresivan način standardizirati E, e, stajališta država članica i udruženja Roma. Moramo shvatiti da pitanje inkluzije Roma nije samo nacionalni problem, već paneuropski problem i da je to jedan od razloga da rješenje pitanja bude europsko. Ja bih želio ovdje istaknuti činjenicu da obrana ljudskog digniteta, suzbijanje diskriminacija i antiromstva predstavljaju prioritete za nas. Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo što vas želim pozvati da nam se pridružite u raspravama o tome e, i drage e, kolege i kolegice, hvala vam na pozornosti. Hvala. A sada gospodin Kaštazi. Budbak sa stipela Mesem malav si veliko, me familjako alav si Kajtazi. Mesem deputanto, a ne Kroacija. Htio sam samo demonstrirati kako izgleda i kako je pripremljen romsko dijete kad krene prvi dan u školi. Poštovana gospodo, zahvaljujem se na prilici da vam se kratko obratim te doprinesem raspravi o aspektima inkluzije Roma iz perspektive zastupnika romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Ovo mi je treći mandat u Hrvatskom saboru te pored romske nacionalne manjine u parlamentu zastupam i austrijsku, bugarsku, njemačku, poljsku, rumunsku, rusinsku, rusku, ukrajinski, ukrajinsku, tursku, vlašku i židovsku nacionalnu manjinu. Do sad nisam imao priliku često sudjelovati na tematskim sjednicama ili odborima Europskog parlamenta, kako zbog manjka informacija, tako i zbog moje primarne fokusiranosti na položaj Roma diljem Republike Hrvatske te moje djelovanje na lokalnoj i nacionalnoj razini unutra kojeg pored javnih tijela ponajviše surađujem sa Savezom Roma Republike Hrvatske Kalisara, koja okuplja najveći broj romskih predstavnika i vijeća, odnosno udrugama koje je udjelo romske zajednice u Republici Hrvatskoj. U kontekstu rasprave o provedbi nacionalnih strategija za uključivanje Roma moram prije svega izraziti svoje nezadovoljstvo samom provedbom. Iako su dokumenti odlični, detektirani problema Roma. Ono što nedostaje je sama provedba i odgovornost institucija. Brojne okvirne i strateške dokumente je vrlo lako usvojiti, ali moramo imati u vidu kako ministarstva i tijela jedinica lokalne samouprave djeluju isključivo na temelju zakona država članica. Ono što posebno u ovom mandatu pokušavamo ostvariti je preslikati strateške dokumente u naš nacionalni zakonski okvir u suradnji sa Vladom premijera Andrije Plenkovića koja je pored nacionalne strategije donijela i operativni program Vlade Republike Hrvatske kao dodatnu smjernicu ministarstvima i izvršnim tijelima koje Vlada kontrolira. Svakako da je to jedan dobar iskorak i primjer ali proces implementacije nikad nije dovoljno brz i učinkovit. U kontekstu provedbe želim istaknuti kako do nedavno u Republici Hrvatskoj nismo imali početne podatke o poziciji Roma, dakle statističke podatke o stanju Roma u četiri detektirana prioritetna područja obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje te da smo godinama provodili mjere bez početnih podataka. Vjerujem da je takvo stanje i u drugim državama članicama. Vrlo često se probleme pokušavaju usmeriti na takozvane europske projekte koje uglavnom provedu nevladine udruge bez dovoljne uključenosti Roma, ponekad u suradnji jedinice lokalne samouprave čijim okvirom također nismo zadovoljni. Tu bih posebno naglasio da takozvani europski projekti prepoznaju probleme romske nacionalne manjine, ali da sami natječajni uvjeti i ono što se projektima može učiniti nije prilagođeno iznimno teškom položaju romske nacionalne manjine. Smatram da dio EU projekata mora biti direktno usmjeren na probleme Roma te da takvi projekti moraju imati poseban status i praćenje provedbe u odnosu na sve ostale. Tu prije svega želim istaknuti kako se vrlo često radi o soft projektima koji su fokusirani na neformalne treninge i neformalno obrazovanje i čega vrlo rijetko, gotovo nikad ne dolazi do inkluzije na tržištu rada. Ono što je zahtjev romske zajednice iz Republike Hrvatske jeste veća fokusiranost politika Europske unije prema inkluziji Roma u smislu otvaranja mogućnosti za značajne infrastrukturne projekte i programe direktne pomoći pojedincima, pogotovo mladim pojedincima za koje postoji mogućnost napretka i veće socijalne i ekonomske kruze u redovne tokove života. Imajući u vidu stanje na terenu, iznimno teške životne uvjete, moram reći da su dosadašnji pokušaji bolje integracije bili neuspješni. Kao ključni problem ovdje želim istaknuti pitanje odgovornosti država članica za provedbu konkretnih politika koje bi bile plodonosne u smislu veće detektiranih i opisnih problema u brojnim dokumentima i deklaracijama. Nije dovoljno usvojiti strateški okvir ukoliko ne postoji obaveza izvještavanja o provedbi dokumenata i to na način da se fokus ukloni sa kratkoročnim soft projekta prema konkretnim mjerama unapređenje živog okvira u kojem se Romi nalaze. Svjestan sam da je i Republika Hrvatska po mnogo čemu specifična, posebno u kontekstu činjenica da najveći broj Roma stanuju na koncentriranim lokacijama izvan okvira redovnog života bez infrastrukture i doticaja sa većinskim stanovništvom. Utoliko više politike integracije ne smiju biti samo društvenog tipa i obrazovanja kao važnog preduvjeta već postoji potreba za nametanje obaveze prema državama članicama da poduzmuju i provedu konkretne projekte prostorne i fizičke integracije Roma u društvu, a kod obrazovanja isključivo kroz proces obrazovanja u ovlaštenim i javnim obrazovnim institucijama koje nose i vrijednost znanja koje se priznaju na tržištu rada. Imajući u vidu vrlo kratko vrijeme koje sam imao za obraćanje želim ponoviti kako romska zajednica u Republici Hrvatskoj nije zadovoljna sa provedbom Nacionalne strategije za uključivanje Roma te kako pored pozitivnih pomaka ponajviše nismo zadovoljni činjenicom da nema političke odgovornosti uslijed neprovedbe. Isto tako smatramo kako projekti koje financira Europska komisija nisu dovoljno fleksibilni i usmjereni na goruće probleme, a na samom kraju ponavljam kako moramo za detektirane probleme ponuditi jasno rješenje, rokove, financijsku i političku odgovornost jer u protivnom nema potrebe donositi strateške okvire. Hvala. Yeah, Odlično ste ovo napravili što se tiče tajminga svaka čast. Najpša hvala. Dakle, otvaramo sada raspravu zastupnicima. Imam na popisu pet e, zastupnika iz nacionalnih parlamenta, a ovdje iz Europskog parlamenta imam Cecil Kjenge, gospođu Ernst i Franz. Dakle, prva riječ dobija gospođa Ana Pasučova iz Českog e, parlamenta imate dvije minute na raspolaganju. Ja sam naravno bila i suviše srdačna što se tiče vremena, tako da sad već kasnimo malo, tako da moramo ograničiti pravna riječ. Gospodja Pasučova, mikrofon nije uključen. Hvala. Hvala što ste nas pozvali. Ja predstavljam Češku republiku predsjedateljica sam odbora moje nacionalne manjine. Dakle, Češka republika ocrtana je na prvom i drugom panelu u dosta negativnom svjetlu. Češka republika učinila je puno toga tijekom zadnjeg mandata po pitanju obrazovanja i kulture. I htio sam se javiti na, tijekom prvog panela, ali nije bilo vremena, tako da, evo, molim vas da mi dopustite da se očitam po jednom konkretnom pitanju. To jest, e, ja ne znam kakva je situacija u drugim zemljama, no mas mediji ne izvješćuju o dobrim primjerima onoga što se radi za Rome. Tako da bismo trebali pokazati neke dobre primjere zapošljavanja, na primjer, u socijalnom sektoru i mm, dobre primjere u poslovnom sektoru kod poslovnih subjekata koji zapošljavaju Rome, na primjer Češkoj republici, e, mediji govore samo o lošim primjerima, a ne o dobrim. Tako da ne znam kakva je situacija i u drugim državama članicama. Te se zalažem za to da mediji ulože malo veći napor jer oni su ti koji mogu utjecati na način na koji ljudi doživljavaju ovo. Hvala gospodin Laslo Imre iz Mađarske. Hvala lijepa, dame i gospodo. U uvodnom izlaganju rečeno je nešto vrlo bitno i to me dosta uznemirilo. Riječ je o podatku koji ukazuje na to da Romi imaju e, životno očekivanje u prosjeku kraće za 17 godina u odnosu na europski prosjek. I to mogu, mogu potvrditi i u slučaju Mađarske i kao liječnik e, moram reći da to ima čitav niz posljedica. Nije moguće da u istoj državi, na istom teritoriju, se pruža dobra, kvalitetna zdravstvena skrb. Odnosno, ne možemo reći da takva skrb postoji ako ne funkcionira mreža primarne zdravstvene pomoći. Dakle, mi se suočavamo sa čitavom nizom problema u tom području. Više od 12 godina, odnosno za 12 godina e, Romi žive kraće od ostatka stanovništva. a već e, i Mađari žive četiri godine kraće od europskog prosjeka. Dakle, tih 12 godina razlike uvjetuju čitav niz drugih posljedica koje se tiču i radnih uvjeta, tržišta rada i tako dalje. Dakle, sa sobom donose čitav niz drugih problema s kojima se Romi moraju nositi sada, a morat će se s njima nositi još dugi niz godina. Nadam se da će se zdravstveni sustav poboljšati i da će se ovo pitanje uvrstiti u strategiju, a i u svakodnevnu politiku, jer u romskim naseljima higijenska situacija je užasno loša. Oni nemaju nikakve uvjete niti nemaju nikako zdravstveno obrazovanje, no ipak uz pomoć ovih strategija možda će se moći ostvariti neki pomaci. Hvala. Um, Hvala, Cecil Kienga, izvolite, imate dvije minute. Eh, Hvala, Jude. Ja bih htjela iskoristiti ovu priliku kako bih eh, ukazala na jedno konkretno pitanje koje se tiče zatvaranja romskih naselja. I s time u vezi sam eh, već eh, postavila usmeno pitanje komisija. Riječ eh, je o rastjerivanju jednog romskog naselja u mjestu Gallarate u Italiji. Ja sam posjetila to naselje prije nekoliko mjeseci i tamo već naraštajima žive romske obitelji, uglavnom talijanskog državljanstva i to vrlo mirno. Dakle, postoji opasnost da se to nasilje zatvori i da ljudi ostanu bez krova nad glavom. U komunikaciji komisije o srednjeročnoj reviziji nacionalne strategije za integraciju Roma komisija preporučuje sprječavanje takvog prisilnog rasirivanja Roma i preporučuje da se pruži alternativni smještaj tim obiteljima. Znamo međutim da ta preporuka ne znači nikakvu obvezu za zemlje članice. Dakle, riječ je o jednoj vlasti koja ne drži do politike socijalne inkluzije niti do očuvanja raznolikosti. Što znači da gradonačelnik Galeratea neće oklijevati uskoro rastjerati to nasilje i neće pokazati nikakvu brigu za te talijanske obitelji, a osim toga će ugroziti i najranjivije članove te skupine upravo sada pred zimu. Moje pitanje je sljedeće. Kako se možemo uvjeriti da se pri tome ispune i očuvaju prava sviju, naročito kako bi se zaštitile najranjivije osobe. E, e, želim također zahvaliti i kolegici Soraji Post na do sada obavljenom poslu i hvala svim kolegama koji su radili na ovom pitanju tijekom ovog saziva. Hvala. Najpša hvala, Cecil. Moramo se spričati jer Europska komisija nije predstavljena ovdje. Dakle, ako je ovo pitanje kojim želite postaviti, predlažem da to E, napismeno napravite. Sada dajemo riječ gospođi Mariji Telereti iz Grčke. Najviše hvala. Ja bih željela naglasiti činjenicu da je socijalna inkluzija preduvjet ukoliko se želimo izboriti s antiromstvom. Što to konkretno znači? Dakle, moramo započeti tako što ćemo poboljšati uvjete življenja siromašne romske populacije. Demografska analiza može nam omogućiti da izradimo strategije i politike kako bismo se borili s tim. Jer u suprotnom ne možemo im, nećemo im moći omogućiti bolji pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i tako dalje. Kada govorimo o obrazovanju, postoje primjeri određenih projekata koji podržavaju romsku djecu glede savladavanja jezika. Mi u Grčkoj imamo takve programe koji za cilj imaju pomoći romskoj djeci s učenjem jezika i druge programe pomoći u obrazovanju, no ne postoje programi osvještavanja lokalnog stanovništva. Dakle, mislim da bi odbori za mir i pomirenje mogu imati veliki značaj da se suoče i bore s tim međusobnim nerazumijevanjem dviju populacija. No, u prošlosti smo im dali dopuštenja da otvaraju e, svoje dućane na sredulce i na taj način su to im je pomagalo da izbjegnu probleme s policijom. To je bila mjera da im se pomogne da nađu zaposlenje. No ono što je bilo zanimljivo sindikati i udruge Roma u suradnji sa općinskim vlastima mogli bi stvoriti izgraditi tržnice koje bi im omogućile da rade. No, želim naglasiti ulogu medijatora. Oni su jako važni. A ti ljudi morali bi biti certificirani. Mi to pokušamo napraviti i oni bi mogli imati jako važnu ulogu u svemu. Hvala gospodin Mirsad Murić iz Crne Gore. Prije svega želim dobar dan i želim da vas pozdravim u ime Skupštine Crne Gore, u ime Odbora za ljudska prava i slobode, članova ovog odbora koji su prisutni danas na ovoj veoma zanimljivoj, interesantnoj temi i naših saradnika u ovom odboru i u ličnom moje ime. Ovaj odbor za ljudska prava i slobode pri Skupštini Crne Gore e, kroz multisektorsku saradnju sa državnim organima, nevladinim organizacijama, e, sa izvršnom vlašću e, kontinuirano realizuje brojne aktivnosti e, u poboljšanju stanja, odnosno inkluzije Roma u Crnoj Gori. Prije svega, kada ovaj odbor radi svoj godišnji program i plan, uvijek se osvrće na Europsku komisiju i na zaključke e, Europske komisije u Crnoj Gori, pogotovo zaključke o stanju ovih ranjivih kategorija među kojima su i e, Romi. Crna Gora u skladu sa tim smjernicama iz izvještaja Europske komisije u kontinuitetu poduzima aktivnosti u cilju inkluzije Roma što je rezultiralo značajnim poboljšanjem njihovog položaja, a što je prepoznato i od relevantnih međunarodnih subjekata. Važno je istaći da je Rezolucijom PSSA 2030 iz januara 2015. godine monitoring Parlamentarne skupštine Savjeta Europe nad Crnom Gorom za oblast raseljenih, interno raseljenih lica ukinut jer je prepoznat napredak i koji je ostvaren u ovoj oblasti. Da ne bi mnogo dužio samo ću napomenuti da je problematika veoma vidna i jasna i da se svi slažemo o tome da postoji problem. Crna Gora pokušava da rješava i u tome uspijeva u mnogome. Da li smo postigli? Dosta jesmo. Da li treba još? Sigurno da treba. A samo ću napomenuti što se tiče e, obrazovanja u Crnoj Gori. Crna Gora e, je uz pomoć Ministarstva za ljudska i manjinska prava koja je finansirala e, financirala je znači izradu rječnika e, rom, e, romskog, crnogorskog, odnosno crnogorskog romskog jezika i izdala bukvar, to jest prvu knjigu na romskom jeziku koja će pomoći u inkluziji Roma. Imao bi još mnogo toga da kažem, zahvaljujem se. Congratulations. Čestitamo. Sada ću biti jako stroga jer kao što možete vidjeti sada je 17.48, imamo mm, do 6 sati. Sada predam riječ Korneli Ernst. Hvala Hrvatski kolega me dosta impresionirao s onim što je iznio. Bila smo u nedavno, vidjela sam jedan romski kamp gdje nije bilo vode, nije bilo nužnika, to je doista bilo katastrofalno. I nevladne organizacije navodno nisu ni, nemaju pravo ići tamo, dakle, nevladne organizacije su kriminalizirane tamo. Ono što želim reći je sljedeće, dakle, neki od vas na susreću borite se na strukturiran način protiv protiv e, rasizma, i, ali mogu se trošiti milioni, silni milijoni koliko god hoćemo. Može se to raditi u Češkoj republici, očito su milijuni tamo utrošeni. No, moramo se boriti sa strukturnim rasizmom. Molim vas, saslušajte me. Govori se o tijelima vlasti, ne samo o policiji, sva naša tijela vlasti, sve naše institucije. To tome je problem, dakle, to je prva stvar koju sam htjela reći. Drugo, projekti. Rekli ste trebamo imati konkretne projekte. No, evo, bilo je riječ o direktnom, izravnom pristupu europskim projektima. Ja znam da je u, njem, da u Mađarskoj jako teška situacija za, za Rome, dakle da dođu do bilo kakvih europskih fondova, jednostavno nemaju pristupa tome. Tako da biste možda mogli iznijeti par ideja o tome. I evo za kraj, brojni su Romi bili deportirani iz Njemačke, iz istočne Njemačke a rečeno je da se samo vraća u njihovu zemlju podrijetla Kosovo, na primjer, a sve se to događa u okviru izbjegličke krize, ove dugoročne. A znamo što se dogodilo tijekom prošlog saziva. Dakle, desile se stvari na koje smo mogli reagirati, ali ništa nije učinjeno. I uvijek imamo dojem da se počinje od nule. Ili da je stvar negdje zapela. A romsko stanovništvo žrtva je od rasističkog, e, rasističkih govora u državama članicama već odavno. Hvala Kornelija, sada gospođa Katarina Marcelino iz Portugala. Hvala predsjednice, samo sam željela dodati dvije stvari. Najprije, program za zaštitu žena Romkinja, o tome nije bilo riječi, no ovo je jako važno, trebamo raditi sa, na integraciji romskog stanovništva, ali žene romkinje, naime neovisne, slobodne žene su žene koje mogu ostvariti bolje rezultate na svom radnom mjestu, koje mogu pomoći djeci, pomoći će im tako da napreduju i mislim da je pomoć određenom određenoj populaciji, pomoć, e, najvažnija pomoć e, ženama, jer žene, romske žene moraju živjeti u totalnoj ravnopravnosti. Dakle, htio sam staviti naglasak na to. Dakle, mi bismo htjeli raditi na integraciji žena, romkinja, jer vjerujemo da će to povući ostatak stanovništva za sobom. I zatim, e, samo vam želim dati još jednu dodatnu informaciju. Naime, portugalski parlament pokrenuo je inicijativu, dakle, objavljen je, objavljeno izvješće o rasizmu i ksenofobiji i rasnoj diskriminaciji. Radit ćemo do lipnja, ne srpnja 2019. godine, dakle do kraja našeg mandata i u tom razdoblju radit ćemo sa civilnim društvom, e, institucijama, također i s predstavnicima građanskog društva i romskih udruga. To će biti političko izvješće koje će trebati koristiti e, e, e, portugalske stranke koje će onda pokrenuti mjere da se pomogne romskom stanovništvu jer prvenstveno njima se trebamo okrenuti jer, to je, jer je to jedna od najranjivijih skupina zajednica. Zatim za kraj želim reći nešto što je jako važno. Financiranje europskih, iz fondova je jako važna tema. Dakle, e, za stanovanje. E, govorilo se o kampovima, ali to su, to su barake u kojima ljudi žive u groznim uvjetima. Dakle, ne može se pomoći ljudima ako se ne bude ulagalo u stanbeno pitanje. Dakle, i trebalo bi da u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru se omogući ljudima dakle, i da rade. Hvala. sljedeći je Rome Francen. No prije što vam Romeo dam riječ, e, želim reći da, evo sada svi ćete imati po jednu minutu, Biću e, bit ću stroga s tim, a onda ćemo e, omogućiti našu današnju zvijezdu da zaključi raspravu. Roma, izvolite imati riječ. Ich richte mich jetzt an die Nationalstaaten. Obraćam se sada nacionalnim državama. Zemlje članice i moraju postaviti jedno pitanje. Ne smijemo se ponašati pokroviteljski. Imamo bitne kontakt osobe u romskoj manjini i te manjine smatramo također građanima. Naravno, ako se to ne čini, to je posljedica antiromstva. Dakle, trebamo si odgovoriti na to pitanje, postupamo li prema Romima kao sa sugrađanima. Ako je odgovor ne, onda se trebate doista pogledati u ogledalo. Dakle, e, e, nedostatak provedbe je najveći uzrok e, promašaja ove strategije. I nedostatak također informacija dovodi do toga da se ljudi onda mogu izrabljivati kao jeftina radna snaga e, i plaća ih se euro i 20 na sat. Mnogi Romi smatraju da su te prepreke previsoke i oni su zadnje rupe nasvirali i zbog toga su žrtve korupcije. Dakle, moramo im omogućiti bolji pristup tržištu rada i to siguran pristup. Kada se govori o Romima, govori se o njima često kao nekim vanzemaljcima, a ne kao ljudima koji žive dugo u nekoj zemlji. I zbog toga vrlo često se širi antiromstvo u društvu. Trebamo stati na kraj takvim stavovima. Od samog početka strategije moraju pružiti primjer rješavanja tog pitanja i trebaju omogućiti ljudima da shvate da i ostali imaju ista prava. Imamo i dobre primjere toga u Njemačkoj, recimo u Baden-Württembergu. romski se uči u školi. I to je važno kako bi se spriječilo antiromstvo. Gospođo Kenge, ja sam posjetio Galerate i mogu potvrditi ono što ste rekli. Naselja u Galerateu i Romi koji žive u njima žrtve su institucionaliziranog racizma i tu moramo nešto učiniti. Hvala. Gospođa Fuzili te na jednu minutu. Dakle, molim vas da kratko odgovorite ako e, želite reagirati ili odgovoriti na neke komentare. Hvala. Čuli smo e, mnogo potpore prijedlozima komisije e, i povjerenstava za istinu i pomirenje. Želim istaknuti dvije napomene. Do sada zemlje članice su tijekom provedbe ovih e, strategija e, također promicala je strategije e, javnih radova, međutim Romi koji su radili na takvim gradilištima zapravo nisu dobivali niti minimalnu plaću, što izaziva doista mnogu veliku zabrinutost. I kada je riječ o početnim podacima, zapravo prikupljanje takvih podataka je vrlo osjetljivo područje. Dakle, i kada je riječ o Salviniju, doista je užasno kada neka institucionalna ličnost, jedan državnik e, zapravo zastupa takva stajališta i to je tako ispomenuto na emisiji BBC, Hard Talk. Dakle, kada je riječ o podacima o Romovima, mi možemo E, sagledati kako se nude usluge Romima, odnosno pružaju im se kvalitetne usluge i možemo to pratiti i pozvati e, institucije na odgovornost e, kada se to ne čini jer tim ljudima dugujemo kvalitetnu uslugu. Hvala, gospodin Khan. Česi su otišli, ali htio sam njima kratko odgovoriti. Žao mi je što sam negativno shvaćen. Zapravo, se u onaj slučaj koji sam e, spomenuo e, se uključile i nevladine organizacije i češki mediji i također neki dužnosnici u bivšoj vladi, tako da je to bilo pohvalno s njihove strane. Htjela sam o tome međutim e, otvoreno govoriti. I htjela sam se osvrnuti na jedan primjer reakcije medija i najbolji Primjer toga je iz Češke. Predsjednik je dao jedan negativan komentar o Romima, a mediji su prenijeli kampanju Roma koji su govorili mi smo ovdje i radimo i to je također preuzela jedna e, češka medijska organizacija Roma. Dakle, to je bilo doista pohvalno. Mi e, zapravo možemo naći pozitivne primjere u svojim zemljama, pred vlastitim vratima i kada prepoznamo takve e, primjere, onda ih trebamo iznositi, a naći ćemo ih samo ako se osvrnemo oko sebe. Hvala, gospođo Jovanović, izvolite. Hvala. I hvala, gospodine Toma, što ste mi prepustili svoju minutu. Predsjedateljica kaže da to nije zadatak gospodina Toma, nego to radi dežurni političar, odnosno predsjedatelj. Da, naravno, šalila sam se. E, hvala Klodu na e, tome što je odgovorio na komentar o medijima, tako da ja to mogu preskočiti i govoriti o ravnopravnosti spolova jer se i time bavim u novije vrijeme. Politički diskurs rijetko spominje ravnopravnost spolova, no kada govorimo o spolovima trebamo ne samo govoriti o ženama, nego i Romima koji su recimo i druge spolne orijentacije, dakle homoseksualci i oni pripadaju određenoj kategoriji što ih dovodi u posebno težak položaj u društvu. prve serializacije zapravo su bile namijenjene ženama e, Romima, a ne muškarcima. Dakle, trebamo raditi na tome kako uključiti i LGBT skupine u naše politike. Evo, molim prevoditelje samo još jednu minutu za gospodina Kajtazija. Znamo da smo već prekoračili predviđeno radno vrijeme. Dakle, molim za jednu minutu za gospodina Kajtazija. A onda će gospođa Soraya Post zaključiti sastanak na engleskom jeziku. Gospodine Kajtazi, izvolite. Godine obilježavamo tisuću godine migracije Roma. Možemo se okrenuti lijevo i desno što smo učinili do sad za pripadnike romske zajednice. Sve dotle dok ne postoje određene kvote. Kao što je gospodin eh, Hamberger rekao da moraju Romi biti zastupljeni u parlamentu, isto tako kao što moraju biti određene institucije, kao što moraju biti u obrazovanju. Mora postojati, mora postojati određena kvota jer u trenutku kad ne budemo imali kvote nećemo moći, opet ćemo se vratiti kao prijašnjih godina. 15 godina mi pričamo i dalje o nacionalnoj strategiji, o dekadi, o nacionalnim programima, a i dalje nismo ništa učinili. Svi ovdje koji mi pričamo, pričamo da smo nešto malo učinili Romima. To malo možemo na prstima jedne ruke možemo reći koliko smo svi mi zaposlili Rome u našim institucijama. Thank you. you very much.